koje je komisija objavila 28.11. Komisija je već imala priliku razgovarati o ovoj temi s e, odborom Ekon 2.12. Veselim se raspravi o ovoj važnoj temi danas i u nadolazećem razdoblju. Htio bih podsjetiti da financijska i ekonomska kriza je pokazala određene e, slabosti u e, ekonomijama zemalja. Poduzete su mjere na različitim frontovima i e, rezultati su impresivni s obzirom na što se smatralo mogućim prije nekoliko godina uveden je europski mehanizam stabilnosti da bi se osigurala financijska stabilnost. Uveli smo bankarsku uniju kako bismo osnažili financijski sektor i olakšali pristup financiranju. Isto tako smo osnažili ekonomsko upravljanje kako bismo osnažili koordinaciju ekonomskih i proračunskih politika. E, paket 6 i 2 mjera su osnažile ekonomsko upravljanje. Došlo je do, e, do jačanja E, proračunskog nadzora, prošireno je područje e, nadzora na područje makroekonomskih neravnoteža, uključujući i e, nad zemljama koje se suočavaju sa financijskim problemima. A isto tako u okviru europskog semestra pojačan je nadzor na proračunskim politikama. Komisija je zaključil je napravila reviziju tih novih instrumenata. Ugrubo govoreći, trebali smo e, elim, analizirati tri elementa tih e, akata. Prvo, trebali smo vidjeti u kojoj mjeri su nova pravila e, bila uspješna u postizanju ciljeva. Isto sa, tako smo trebali procijeniti e, procjenu učinka pravila na bolju koordinaciju ekonomskih politika i na kraju kako su nova pravila o financijskom upravljanju dovela do boljeg ekonomskog upravljanja u Europskoj uniji. S obzirom e, na kratko trajanje provedbe, e, revizija je morala biti ograničene prirode. Nadalje, sustav se do sada e, provodio u određenim specifičnim ekonomskim situacijama tijekom i nakon krize na, samim, to je ograničilo ocjenjivanje preventivne uloge ovog sustava. Komisija je u, u svojoj e, komunikaciji iz 11. E, mjeseca iznijela određene činjenice i ocijenila primjenu e, ovog paketa mjera koji je uveden uh, u 2011. godine za paket šest mjera i 2013. godine za paket dviju mjera. U komunikaciji se također opisuju veze međusobne između različitih elemenata. Došlo je do produbljivanja ekonomskog upravljanja, te je postignut napredak u fiskalnoj konsolidaciji i u ispravljanju makroekonomskih neravnoteža. Komisija je pronašla određeni prostor za popravljanje. E, to je povezano sa kompleksnosti sustava, preklapanje e, određenih instrumenata i vezano je uz e, kompleksnost određenih instrumenata u okviru pakta za stabilnost i rast. Komisija je ocijenila da je potrebno ojačati osjećaj pripadnosti tog sustava u različitim državama članicama, čime bi se Eh, mogla pojačati eh, provedba eh, preporuka u okviru ekonomskog europskog semestra. I isto tako nacionalni parlamenti i dionici trebaju biti više uključeni kako bi sustav bolje funkcionirao. Da bi sustav ostvario puni potencijal, potrebno je uključivanje svih dionika što uključuje i Europski parlament kako bi se omogućila legitimnost e, cijelog e, sustava. E, mi mislimo da je ovo polazište za raspravu o tome kako dalje u nadolazećim mjesecima. Gospodo zastupnici, veselim se vašim mišljenjima. Hvala. Hvala gospodine povjereniče. Sada ćemo čuti govornike u, u ime klubova. Gospodin Balce prvi. Hvala gospodine predsjedavajući. EPP se veseli razmjeni mišljenja. Podupiremo komisiju u smislu da zakonodavstvo dakle paket šest mjera i dvije mjere je pozitivno, barem u i to barem u većini država članicama. Također podupiremo komisiju kada zahtjeva da države članice provedu strukturne e, reforme i trebamo poduprijeti komisiju kada kaže da pakt za stabilnost rast u sadašnjem obliku e, ima, ima potencijal za budućnost. To znači da komisija bi trebala doista i provoditi e, sadašnja pravila Pakt za stabilnost i rast je e, sine qua non za europsku ekonomiju i za njezin budući rast. Ako ga budemo ignorirali, mi zapravo negiramo prošle probleme. Nema smisla uvoditi kozmetičke promjene. Time nismo ništa postigli do sada. E, događa se spirala na ekonomskim tržištima i krivo bi bilo tvrditi da je da pad za stabilnost i rast dovodi do prestanka investi, investicija i rasta. Treba podsjetiti države članice da je njihova obveza e, koristiti proračunska sredstva na pametan način e, s pogledom uprtim u budućnost. To uvijek nije lako. To mo... no, može dovesti e, do dobre investicijske klime. Ako je ekonomsko upravljanje dobro, Kredibilitet pakta za stabilnost i rast ne bi trebao biti doveden u pitanje, ne bi trebalo doći do natjecanja između velikih i malih zemalja i očekujemo od e, komisije da djeluje u interesu Europe, njene stabilnosti i rasta, te da e, reagira na e, članice koje se ne pridržavaju njenih propozicija. Hvala, gospođa Beres. E, hvala. Ovo je prvi puta da se u okviru ovog saziva raspravlja o ekonomskom upravljanju. Tijekom e, prošlog saziva napravili smo presedan u području bankarstva i to uspostavom bankarske unije. Ono što je bitno je da se uvede ono što će omogućiti prevladavanje e, financijske e, krize, ali da se spriječi politička kriza. Stoga e, je ovo jako važno područje. Kada vi predstavljate reviziju ovih mjera, mislim da je važno naglasiti da cilj ove rasprave nije samo da se predstave kratke činjenice E, mislim da treba razgovarati e, o nedostatku rasta, da treba razgovarati i o socijalnoj krizi. E, istog dana kada ste objavili dokument koji e, čini mi se da zapravo opisuje ozbiljnost situacije, prije svega u socijalnu krizu, gdje se stavlja naglasak i na pitanje ponude i potražnje, gdje se govori o deficitu investicija i gdje se govori o načinu na koji države koriste svoja proračunska sredstva. Mislim da je bitno da se stavi, u u perspektivu ekonomske politike pojedinih država članica. Mislim da se taj duh ne očituje u vašoj evaluaciji paketa šest i dviju mjera. Naravno, e, testiranje ovih mjera se nije dogodilo u normalnoj situaciji, već u nenormalnoj situaciji, pa samim time se to vidi u rezultatima. Mislim da rasprava treba biti više e, U lipnju prošle godine su šefovi država članica E, rekli da će se evaluirati e, učinci ovih e, mjera. I od vas se očekivalo isto tako da ocijenite i fleksibilnost tih mjera. Od vas se ne očekuje da definirate nova pravila, već da prijeđete s logike striktnih pravila prema na neki način davanju smjernica za ekonomske politike. E, mi poznajemo e, pravila koja se ne mogu primjenjivati, e, koja narušavaju suverenitet država plan, članica, koja su dosta komplicirana i zbog toga je i problem s tim ownershipom o kojem ste govorili. I znamo da je plan puta i dalje otvoren za izvješće predsjednika i tu će Europski parlament odigrati svoju ulogu. Svi nam kažu da ako nećemo e, ako nećemo imati dobro ekonomsko upravljanje, Europa neće e, uspjeti. Ponekad nam se čini da rasprava između država članica e, se ne događa na pravi način. Treba ponovno otvoriti taj proces. E, trebamo uzajamno djelovati i e, vi čekate e, zapravo odluku parlamenta, čekate dobre ideje od strane vijeća, ali zapravo svi zajedno trebamo na tome raditi. Puno vam hvala, gospođo. U ime ECR-a, gospodin Luke ima riječ. Gospođo predsjednice, gospodine povjereniče. Veselim se današnjoj raspravi o, ovih, paketu šest mjera i paketu dviju e, mjera. E, govorimo o uspješnosti ekonomskog upravljanja u EU. uniji. Ako pogledamo stvari iz šire perspektive, sasvim je jasno da ova rasprava je zapravo rasprava o neuspjehu tog upravljanja. Pravila bi trebala biti jasna i transparentna i ne bi dakle e, deficit ne bi trebao premašivati 3% BDP-a, a dug 60% BDP-a i sve države članice trebale bi biti same odgovorne za svoje dugove, a ne uskakati i pokrivati dugove drugih. Međutim, sve se to razvodnilo 2005. godine u okviru pakta za, za stabilnost i e, rast. A osim toga, strukturni deficiti, deficiti su jedan dosta e, nejasan e, koncept. Mislim da bi se svake godine taj deficit trebao krotiti kako bi se postigao cilj od 0,5%, a, e, a ne da se podigne ljestvica na 0,8%. Sve se to događa to, to je zapravo postignuto u vrlo e, maloj mjeri e, i to daleko smo od 0,5%. 2010. godine e, uzajamna potpora u okviru pakta za rast stabilnost zapravo je prekinuta. Nove su stvari uvedene i um, neke su stvari uvedene za pojedine e, države članice u okviru EFSF-a e i ESM-a. I zapravo svaku ekonomsku politiku e, možete opravdati igrajući se tim pokazateljima. Mislim da je to krivi put, dame i gospodo. Sve je ovo sada sve manje transparentno te podložno arbitrarno tumačenju mislim da se trebamo vratiti vrlo jasnom pravilu, a to je da nećemo podupirati druge u smislu da svaka država je suverena i odgovorna za vlastite e, proračunske ekonomske odluke na odgovoran e, način i svaka država članica treba platiti vlastite dugove. Lijepo je predlagati preporuke, ali trebamo se usredotočiti na to da treba podsjećati države članice da dugove država članica um, trebaju plaćati same države članice i njihovi porezni obveznici. U protivnom u eurozoni neće biti odgovornosti. Puno vam hvala. U ime liberala predajem riječ gospodinu e, Njuvenhazenu. Hvala. Danas govorimo o ocjeni paketa 6 i dviju mjera. Radi se o paketu mjera usvojenih e, prije nekoliko godina kako bi se um, proširilo i produbilo proširio e, pakt o stabilnosti i rastu. Ali postavlja se pitanje koliko se fleksibilnost može primijeniti u primjeni pravila koja se odnose na proračune. U nam je komisija dala svoje mišljenje o tome. Ono što danas mogu reći e, temelji se na onome što se dogodilo e, prošlog tjedna, a to je samo negativno. Predsjednik Juncker je u francuskim novinama rekao da komisija drži da je upravljanje e, nacionalnim proračunima proračunsko pitanje i e, dodatna prilagodba Francuske prošle godine to jasno i pokazuje. Francuska politika zapravo se protivi onome što je definirano u paketu šest mjera i dviju mjera e, prije nekoliko godina i dodatno dodatna suspenzija moguća je e, samo ako e, se e, zemlja nađe u nekoj neočekivanoj situaciji međutim jasno je rečeno da francuska nije napravila dovoljno da bi riješila proračunske probleme i produženje nije bilo utemeljeno na dogovoru o proračunu u okviru eurozone. E, proteklih deset godina eura pokazalo je što se događa e, ako se pravila pakta koriste za političke igre, a nije, nisu donijela više fleksibilnosti. Pakt se pokazao kao e, bić za pojedine zemlje. Većina e, pravila trebala bi dovesti zapravo do investicija banke. Zemlje e, stvari su jasne, ako se drže, e, države ako se drže pravila dobit će i više investicija. Na taj način se pojačava stabilnost eurozone. Hvala. Hvala, gospođo predsjedavajuća. Povjereniče, svaka ocjena paketa ekonomskog upravljanja mora krenuti od ozbiljne, od ozbiljne analize i zapravo se može vidjeti da to nije dovelo do uspjeha, dovelo je do veće nezaposlenosti, manje rasta i više makroekonomskih neravnoteža. Nije došlo do ekonomske konsolidacije u eurozoni i zato je prijedlog komisije nije zapravo dao rezultate. Treba krenuti od početka. Vratite se na osnovna počela. Koji su bili ciljevi ekonomskog upravljanja da se dug stavi pod kontrolu? Je li to postignuto? Nije. Je li deficit stavljen pod kontrolu? Nije ni on. Konsolidacija europskog gospodarstva. Imamo veće naravnoteže, a što se tiče smanjenja troškova, to je zapravo dovelo do propasti socijalne države, do veće nestabilnosti. E, isto tako nije ništa postignuto po pitanju povećanja gospodarskog rasta. E, stalno se uvode mjere štednje. Sada komisija želi da se govori o fleksibilnosti. To bi trebalo omogućiti državama članicama da, e, da investicije izuzmu iz obračuna deficita. I sada kada ste uništili naše proračune, kada periferne države članice nemaju sredstava, sada se postavlja pitanje fleksibilnosti. Fleksibilnost za koga? Svaka ocjena treba poći od ozbiljne analize, a to znači da treba vidjeti koji su, koji su rezultati postignuti. Mi e, svjedočimo ekonomskom i socijalnom uništenju u Europi. Molim vas učinite nešto konkretno. Ovo možete poderati i baciti u koš smeće. Komisija tvrdi da je prvih nekoliko godina iskustva s ovim okvirom bilo uspješno, a to zapravo govori o tome da su ova pravila dovela do nekih rezultata u području fiskalne konsolidacije. Mi se ne slažemo s tim stajalištem Komisija mora hitno prebaciti naglasak sa smanjenja strukturnog deficita na jednu drugačiju perspektivu. Smanjenje duga javnog i privatnog tako da bude održiv, smanjivanjem i proračunskim rezovima u socijalnim politikama dovelo je do katastrofalnih posljedica i šteti gospodarskom oporavku. Zapravo je došlo do povećanja duga umjesto da se on smanji. To vidimo i iz e, ovog okvira koji ne daje rezultate. Ne samo da pravila ne dovode do željenog učinka, nego vode Europu u treći ciklus recesije. Treba nam jedan drugačiji pristup. Stvarnost je pokazala da se pravila ne mogu učinkovito primijeniti onako kako su zamišljena. E, diskrecijska fleksibilnost sada je pravilo, a ne iznimka i to se koristi na neučinkovit način e, nakon što je već počinjena ekonomska i socijalna šteta. Također je vrlo kratkoročno od komisije da nije potrebno revidirati postupak makroekonomskih neravnoteža, jer e, veći dio tereta sada pada na leđa zemalja koje imaju deficit. Treba nam jedan sustavni pristup. Prema tome, zeleni su razočarani što komisija smatra da postojeći okvir ekonomskog upravljanja polučio uspjehe i da nije potrebno revidirati postojeći okvir. Mi smatramo da ako se želi postići jedan stvarni e, konkretni pristup da se treba, e, da trebamo imati sustav koji bi omogućio investicije koje će dovesti do dobrobiti u socijalnom i ekološkom smislu. Povjereniče, prosječni dug u eurozoni je 90% BDP-a. Međutim, oko jedna trećina toga duga proizlazi iz mjera potpore koje su države članice morale dati bankovnom sektoru 2008. godine. To nije pošteno i neodrživo i to bi trebalo hitno revidirati. Isto tako postoji potreba da se zakonski propišu neki ključni koncepti kao što je strukturni deficit. To je nešto što je potpuno u što je diskrecijski. Isto tako e, stopa nezaposlenosti je oko 20%. Mi ne mislim, u Španjolskoj, mi ne mislimo da to odražava potencijal ekonomije u toj zemlji zato želimo da se drugačije definiraju ti koncepti u teorijskom smislu. Isto tako smatramo da treba razraditi pokazatelje, socijalne pokazatelje za makroekonomske neravnoteže. Povjerenik Moskovici se obvezao e, da će to učiniti i mi želimo da se to i provede u dijelo. Što se tiče provedbe pravila, posljednjih nekoliko dana komisija je zatražila od Španjolske da dodatno smanji deficit E, proračunskim rezovima od 4 milijarde eura. Mi imamo visoku nezaposlenost. Polovica nezaposlenih ne, dobiva nikakve potpore. Može li Europska unija nastaviti ignorirati tu situaciju i tražiti e, takve proračunske rezove, mi smatramo da je to ekonomsko samoubojstvo i zato smatramo da je potrebna pravna revizija kako bi se moglo izići iz ove situacije stagnacije. Hvala. Hvala. Hvala gospodine Urtason. Steven Wolf sada ima riječ u ima FDD. Gospođo predsjedavajuća, gospodine Dombrovski, ja sam očekivao da ćete u ovom govoru predstaviti sjajnu priču o tome kako su paket dvije mjere i paket šest mjera pomogli da Europa iziđe iz depresije. I uspjeli ste u tome. Uostalom, pred nama je Božić i u božićno doba roditelji pričaju djeci bajke o tome kako je svijet dobar, a vani je vlada zlo. I vi ste nam ovdje ispričali brojne bajke u vječnici. Jer glavna poanta paketa šest mjera je kontrola. Kontrola proračuna država članica, rashoda i europskih naroda te njihovih demokratski izabranih vlada ali to je dovelo do toga da nema gospodarskog rasta i ima sve više siromašnih u Europi. A božićna priča bi trebala pokazati gdje je Europa otišla krivo. Milijuni građana će slaviti Božić i morat će reći svoje djeci da će im e, djed mraz donijeti darove. Da Europska unija ima kontrolu nad djedom Božićnjakom, priča bi izgledala drugačije. Prije svega, djed Božićnjak ne bi mogao voziti više od 4,5 sata bez stanke od 45 minuta prema odredbama direktive Europske unije. Možda bi čak i morao imati tahograf. U svakom slučaju bi morao imati žig sa europskom zastavom. Temeljem propisa o dobrobiti životinja ne bi se moglo niti koristiti sob, a i možda bi se apeliralo na zastupnike da osnuju jednu međuskupinu kako bi se zaštitili sobovi koje koristi djed Božićnjak. I moglo bi se pitati je li djed u istinu poštio sve te propise. Tako bi Europska unija uništila i Božičnu priču, a i vi ste uništili to isto za milijune Evropljana, za europske obitelji i za njihovu djecu. Hvala. Gospodin Mono. Hvala gospođa predsjedavajuća. Povjereniče, nakon što je Europska unija uspostavila pakt o stabilnosti, pitanje je koliko je to učinkovito. Francuski domoljubi osuđuju ove postupke. Ova situacija e, čini da su naši građani pali u dužničko ropstvo. Vjerovnici će tražiti još veće mjere štednje, privatizaciju manju, manje javnih servisa i to je upravo socijalna i ekonomska tragedija koju ste izazvali na Cipru i u Grčkoj zahvaljujući strukturnim reformama. Da, svaka država članica mora smanjiti javni dug i deficit, ali ekonomski napori moraju se usmjeriti na loše rashode. Imamo masovnu imigraciju, moramo spašavati euro, 17 milijardi eura godišnje već nekoliko godina, zatim tu su i razne prijevare. Suverene države moraju imati nacionalni instrument, moraju kontrolirati vlastite granice, vlastitu valutu, banke i ostale nacionalne interese. A to je ono što im je oduzela vaša federalna Europa. Vi želite braniti jedan imaginarni svijet i Ujedinjenoj kraljevini nisu potrebne dvije mjere niti šest mjera, imaju manji dug od Francuske i imaju veći gospodarski rast, već od 3% ove godine. Gospodin Juncker želi osnažiti pravila za smanjenje prekomjernih deficita ostalih država članica, a imamo 30 milijardi neplaćenih računa 2014. Europskoj uniji. Pitajte gospodina Tua što on misli o tome. Hvala. Hvala. Sada smo završili s, s ovim krugom govornika. Sada prelazimo na sljedeći krug. Gospođa Delange ima riječ. Hvala. Ja bih također htjela zahvaliti potpredsjedniku Europske komisije na izlaganju. Ovaj dokument o kojemu raspravljamo je vrlo kratak i sažet i iznijete su brojne kritike, međutim ja mu želim čestitati. Mislim da je analiza vrlo jasna. Ili e, su pravila paketa 2.6 mjera bili uspješni ili nismo imali dovoljno vremena u praksi da ih ocjenimo. Ako stvar funkcionira, ne treba je mijenjati. Ovi propisi su doneseni u trenutku kada je e, euro bio u krizi. I smatram da trebamo biti zadovoljni što smo imali hrabrosti poduzeti taj korak u datom trenutku. Na početku smo imali makro, e- postupak u slučaju makroekonomske neravnoteže i mislim da jasno treba reći kakva je situacija. Da smo imali taj postupak kada je uveden euro, vjerojatno se ne bismo bili našli u tako teškoj situaciji u nekim državama članicama. Sada imamo tekst o kojemu možemo raspraviti, a tekst je vrlo jasan, dakle to je jedna strana medalje. Međutim, treba vidjeti što se događa u praksi. Britanci kažu da stvari treba dokazati. Mislim da je to dobar argument i pravila postoje. Sada trebamo analizirati postojeću situaciju, mi nastojimo izgraditi dobre osnove u eurozoni. Postavlja se pitanje može li komisija postići da se poštuju donesena pravila u svim državama članicama. Neću sada imenovati pojedine države članice, ali svi znamo tko su krivci. Dakle, e, ocjenjivat će se vaš rad, na osnovu toga možete li postići da se pravila provode u svim državama članicama. Imamo plavi karton, izvolite. Dva govornika iz EPP-a spomenuli su potrebu da se poštuje ono što je dogovoreno dakle da se poštuju pravila ekonomskog upravljanja. Međutim, čini se da su nešto zaboravili u europskom pravu osim ekonomskog upravljanja imamo isto tako i povelju o temeljnim pravima, a upravo se kroz provedbu ekonomskog upravljanja krše odredbe te povelje i umjesto da se podigne, postigne da dug bude na održivoj razini, došlo je do povećanja duga i krše se socijalna prava. Moje pitanje, možemo li žrtvovati socijalna prava kako bismo postigli financijsku konsolidaciju. To je zapravo više komentar nego pitanje. Evo ja mogu citirati Europsku središnju banku. Pitanje je želite li biti u eurozoni? Ako želite morate se držati pravila. Ne zato što mi želimo biti strogi prema vama, nego zato što povjerenje počiva na poštivanju pravila. To je ono što se nalazi u počelima eurozone. Svi se moraju pridržavati pravila, žele li sudjelovati u tom sustavu. Hvala. Hvala, gospođa Ferreira ima riječ. Hvala. Šest godina nakon početka krize nalazimo se u situaciji da se Evropska unija razlikuje od drugih dijelova svijeta. Imamo deflaciju, stagnaciju, 24 milijuna nezaposlenih, unutarnji dug i velike razlike među državama članicama. Politički gledano mi se nalazimo na rubu ponora. E, monetarna politika je trebala pomoći u tome, međutim taj model ne pomaže. Realni sektor ne reagira. Europska komisija predlaže nove proračunske politike. Nemamo nikakvu, ne možemo koristiti devizni tečaj. I pitanje je što, ćemo, što se treba dogoditi da bi Europska komisija donijela e, novi plan, ovaj investicijski plan e, Jean-Claude Junckera nije dovoljan. Što se tiče paketa šest mjera, tu stoji da postupak prilagodbe može ne polučiti rezultate. Dakle, tu mogu utjecati neki vanjski šokovi. E, potrebne su stvarne strukturne reforme, a ne samo kratkoročni proračunski rezovi. E, je li to ono što je komisija poduzela? Ne, nije. Sva nastojanja da prilagodbom da se srede javne financije prikazuju se kao politički ustupci Mi moramo promijeniti pristup. Bez funkcionalnog e, gospodarstva, bez radnih mjesta ne možemo i imati niti konsolidirane javne financije. To je ono što se događa i u drugim ekonomskim blokovima, no Europa to odbija prihvatiti. E, mi smo se opredijelili za model za koji se pokazalo da ne funkcionira. Trebaju nam e, drugačiji, drugačiji pristupi. Gospodin Sander. Hvala. Dame i gospodo, nije lako staviti proračun pod kontrolu. Vidimo da se sada u Belgiji po prvi puta nakon 25 godina vlada trudi staviti javne financije pod kontrolu, ne povećavaju poreze i pokušavaju reprogramirati dug. Nije jednostavno provoditi financijske mjere, ali to je nužno ako se želi potaknuti zapošljavanje i ako se želi ostvariti gospodarski oporavak. Međutim, nema političke volje, e, ima velika je razina protivljenja, mnogo je štrajkova kao što smo svi vidjeli. Bez povjerenja nema investicija, nema socijalnog mira, gospodarskog rasta, niti novih radnih mjesta. Međutim, to će se ostvariti samo ako se budemo držali zacrtanog puta i ako budemo provodili ono što smo dogovorili. 300 milijardi eura investicija je dobar signal, međutim e, istovremeno se moramo riješiti deficita i provoditi reforme, inače će to biti bačen novac. Bojim se da je komisija pretjerano optimistična kod ove analize provedbe paketa dvije mjere i paketa šest mjera. Povećala se razina duga u eurozoni i to podriva povjerenje, a to je ono što je osnovno. Mi moramo nastaviti provoditi reforme, ne možemo posustati s naporima, to je ključno ako želimo osigurati budućnost svoje djeci. Hvala. Gospodin Tojre, na minutu i po, izvolite. Hvala. Hvala gospođo predsjedavajuća, uvaženi kolege. Zaduženost država članica bila je visoka i prije vođenja eura i prije ekonomske i financijske krize. I to je i dalje slučaj. Međutim, neke države članice traže nove dugove kako bi mogli otplatiti postojeći dug. To nije dobar pristup. Moramo imati strukturne reforme i ako netko želi biti u ekonomskoj monetarnoj uniji, mora koristiti postojeće mehanizme. Paketi dvije mjere i šest mjera doneseni su kako bi se konsolidirao pakt o stabilnosti i rastu. Njemačka je bila ta koja je prva prekršila pravila pakta o stabilnosti u ono vrijeme. Bitno je da se svi držimo pravila i da se potrudimo da se ona uistinu provode. Vidjeli smo u Latviji da se da je moguće povećati gospodarski rast ako se budu provodile reforme. Portugal, Grčka i Irska poduzele su značajne mjere, uvele su mjere štednje i e, sada se ponovno vraća gospodarski rast. No pitanje je što će učiniti Italija i Francuska. Komisija se mora potruditi da se pravila odnose i da se primjenjuju i u velikim državama članicama, ne samo u malim državama članicama. Mi ćemo na tome inzistirati i tražit ćemo od vas da komisija to učini, gospodine Dombrovski. Hvala. E, hvala, gospodine Tojrer. Gospodin Atarić. Pitanje, izvolite. Slažete li se da kada govorimo o paketu šest mjera, to je kao Cristian Ronaldo, ali kada, dakle, on je veliki sportaš. Međutim, Europska unija izgleda vrlo slabo, iscrpljeno, ne izgleda kao Ronaldo. Slažete li se s time? Je li to dobra ocjena fizičke spremnosti Europske unije? Eh, Zanimljivo pitanje. Gospodin Tojrer, hvala. Dakle, ovaj paket šest mjera, pitanje je je li to baš dobar opis, ali to je naziv koji koristimo. Mi moramo imati samo pozdanja u Europskoj uniji, u drugim dijelovima svijeta, u Indiji, u Aziji, na Pacifiku dakle, njima nije jasno što se događa. imamo izvrsnu infrastrukturu, sjajna učilišta, zdravstveni sustav koji funkcionira. Ako mi ne možemo postići gospodarski oporavak, što onda? I euro nije niti uzrok problema, niti rješenje. Trebaju nam inovacije i moramo imati gospodarski rast i samo ćemo na taj način moći postići nešto. Hvala, dobro, mislim da je to bilo vrlo bitno, interesantno pitanje. Shvaćam da se vi e, smatrate odgovornim i e, shvaćam da svi želite nešto reći, međutim mogu dopustiti samo jedan plavi karton, oni koji su se prekasno prijavili neće moći dobiti riječ. Gospodin Dijegas sada ima riječ na jednu minutu. Hvala ekonomsko upravljanje, paket dvije mjere i paket šest mjera, e, za nas predstavljaju još jedan mehanizam kako bi države članice služile interesima multinacionalnih tvrtki koje zapravo vladaju situacijom u Europi. Europske integracije se temelje na proračunskoj disciplini, takozvanim strukturnim reformama, međutim to zapravo služi istim onim interesima koji su doveli do eksploatacije i do nastanka krize. Kako objašnjavate činjenicu da 23 države članice od 28 nisu ispunile pravila, odnosno da su, se, da su prekršile pravila. Komisija kaže da je ostvaren napredak, da je smanjena razina deficita i duga, no pitanje je zašto smo onda još uvijek u krizi, zašto nemamo perspektivu za izlazak iz krize. E, kako objašnjavate činjenicu da su zemlje koje nisu u eurozoni postigle bolje rezultate od onih koje to jesu? One koje su zadržale e, monetarni suverenitet postigle su veću razinu gospodarskog rasta. Hvala, Sven Gigold. Imate riječ na dvije minute. Hvala. Povjereniče, vi ste nam predstavili pregled e, revidiranih pravila u trenutku kada su donesena pravila, to je bio jedan sveobuhvatni paket. E, vi ste predstavili jednu ružičastu sliku, međutim, pravila se ne mogu primjenjivati na konzistentan način. Ako pogledamo strukturne deficite država članica u eurozoni, vidimo da situacija nije tako dobra kao što je dogovoreno od 18 država članica, 14 ih nije provelo mjere, kao što je bilo dogovoreno. Neki kolege sada tvrde da ti problemi ne postoje i da naprosto trebamo biti stroži u provedbi pravila. Kada bismo to učinili, mi bismo zapravo gurnuli Europu u krizu. Vi s pravom radite to što raditi, međutim ne možemo tvrditi da je situacija sjajna. Moramo se vratiti na jasna pravila. Međutim, ona su prociklična. I dakle, kada je riječ o problemima u pridržavanju pravila, ne možemo imati natjecanje kada je riječ o poreznim politikama one zemlje koje su koje imaju snažnije gospodarstvo moraju ulagati više, ali što poduzimaju vijeće i komisija? Oni ne provode zajednička pravila. Europska središnja banka želi donijeti nove mjere kako bi se stabilizirala eurozona. Mi jesmo na pravom putu, no jednostavno vi odbijate prepoznati probleme i odbijate okriviti one koje bi trebalo okriviti, a to je vijeće koje ne provodi postojeća pravila. Mr. Luka, you have a floor. Gospodine Gigold, vi ste rekli da su jednostavna pravila i pravila koja potiču rast. Ako imamo jednu uh, zemlju koja ima uravnotežen uh, proračun uh, na temelju takvih pojednostavljenih pravila, onda ona može imati deficit od 3%, a ako dođe do 20%, znači da može se i dalje zaduživati. Dakle, što znači prociklično i ekspanzivna gospodarska politika i uz pomoć ovakvih pojednostavljenih pravila? Pa zapravo problem nije u tome. U stvarnosti zemlje eurozone su se pridržavale granice od 3% ili su je prekoračile, no nije postojalo pravilo kada je sve bilo u redu. Dakle, ovo pravilo koje smo naznačili je bilo doista jednostavno, dosta naivno jer e, u pozitivnoj gospodarskoj situaciji takva pravila nisu podrazumijevala obveze. Također ono što je rečeno je zapravo bilo rečeno u dosta pojednostavljenom obliku i osim toga činjenica da se usredotočujemo na e, negativne aspekte je zapravo jednostrano gledanje. Hvala. Sì, grazie Presidente. gospodin Valli. Hvala. Gospodine povjereniče, molim vas, okrenite se prema meni. Govorim u ime 21% Italijana koji su izašli na europske izbore i te osobe su mene izglasale i omogućile mi da dođemo ovamo i da vam kažem da ne želimo paktu stabilnosti, da ne želimo proračunska ograničenja i ne želimo da računovođe iz komisije uređuju i gospodarstvo u zemljama članicama ti ljudi žele jednu komisiju koja može pogledati u oči raznim bankama i špekulatorima i reći žao nam je, ali mi određujemo pravila, ne vi. Interesi građana su tek iza interesa špekulanata i to ne možemo prihvatiti. Pakt o stabilnosti i rastu je utopija. Stabilnost e, u zemljama e, članicama koje su visoko zadužene dovodi do nezaposlenosti i također rasprodaje imovine i prava abstraktnim tijelima koje se zovu tržište i koje predstavljaju tek 1% stanovništva. Ostalih 99% stanovništva je razočarano i ne vjeruje više u politiku i ne glasa više i žive u sustavu koji ne cijene. Jedino što možemo učiniti sa six-packom, two-packom, paktom o stabilnosti i naročito sa za e, stabilnost fiskalnih proračuna je ovo. Budući da vi nemate te e, moralne iskrenosti da to učinite kao je u slučaju LuxLeaksa, onda ćemo mi u Italiji organizirati referendum o euru i to će biti prilika kako bismo razorklili razne istine o takozvanoj demokraciji koju je nadvladala, zapravo koju su nadvladali financijski interesi i tu ćemo uperiti prst one koji su krivi za gospodarsku krizu i one koji su ukrali javna sredstva i pretvorili države koje su bile suverene u robove tržišta i pogledajte me u oči kada vam to govorim. Mi predstavljamo one ljude koji se neće nikad predati i prihvatiti da budu robovi financije duga, a naročito tehnokracije. Hvala vam. Tisztelt Vali képviselő ön kemény szavakat használt, ami elsősorban megfontolás. Hvala, gospodine Valli. Upotrebili ste ošte riječi, prije nego što dam e, riječ sljedećem govorniku trebamo razmisliti o njima. Kao što vi znate, povjerenik vas ipak sluša, ako vas ne gleda. Riječ ima gospodin Zarjanopoulos. Ova situacija je značila veću zaradu za one koji su već bagati i veće siromaštvo za one koji su već siromašni. Ovdje govorimo o paketu šest mjera i dvije mjera i zapravo je ovo način za održavanje Europske unije. Potrebno je potrebna je nezaposlenost i također je potrebna fleksibilnost radnih mjesta kako bi se plaćalo malo radnicima, i ostvarilo se veće profite za kapital. Govorimo o gospodarskom upravljanju i tvrdimo da je ono potrebno, no ono dovodi samo do sve brže primjene nepopularnih mjera i također do čvrstog nadzora nad proračunima sviju država. Mi time zavrćemo vrat narodu i unatoč milijardama koje je narod plati, ovo je sustavna kriza koja se neće lako promijeniti. Svi oni koji tvrde da je moguće promijeniti ovaj e, sustav i obećavaju raj, lažu. Narodi se trebaju osloboditi, oni su snažniji, a ne monopoli ili Europska unija koji ih tlače. Dakle, moramo pokazati nestrpljivost i također ne smijemo pokazivati strah. Sada je, riječ, e, sada je vrijeme da narod preuzme glavnu riječ. Riječ ima gospodin Lamassu. Hvala gospođo predsjedavajuća. Gospodine potpredsjedniče komisije, e, problem nije u reviziji pravila koja su uvedena usred krize kako bi se e, sanirali proračunski problemi. Ono što je bitno je da se ta pravila primjenjuju i to u potpunosti prema slovu zakona i u duhu zakona. To je bitno za kredibilitet Unije. Prije svega e, za kredibilitet ekonomskog upravljanja eurozone koja ima ambicioznije e, ciljeve u okviru fiskalnog kompakta. Nakon izlaganja uh, mojih kolega iz EPP-a i gospodina Toilera, ja bih htio reći da se pravila trebaju primjenjivati na isti način u svim državama članicama, neovisno o njihovoj veličini. Htio bih reći da ako je potrebno da su, da su ova pravila trebala biti uvedena zato što pravila pakta o stabilnosti rastu nisu bila primjenjiva. Njemačka i Francuska su se istovremeno e, tražila ista stvarila, e, iste stvari. Dobili su fleksibilnost i, e, i izuzeća dakle pravila na neki način su zemlje prevelike da bi bile sankcionirane. Ako komisija se pokaže nefleksibilnom prema Gr Grčkoj i e, Portugalu, a istovremeno drhti pred zemljama većima od Španjolske, cijelo načelo će pasti u vodu. Želimo izbjeći situaciju u kojoj će e, rating e, agencije i financijske institucije igrati ulogu koju trebaju igrati odgovorne politike i vlade. Gospodine Masur, imate pravi karton. Prihvaćate li pitanje? Gospodine Europe, imate riječ. Mr. Europe? Postavite pitanje, molim. što e, iš se e, Hvala. U nekim zemljama je situacija raznolika, ali htio bih postaviti sljedeće pitanje, odnosno trebamo li mm, se upitati trebali bismo možda uspostaviti također i naš e, socijalni sustav ako imamo bolju situaciju u proračunu. Dakle, trebamo reformirati socijalnog osiguranja i poreze i tek onda možemo govoriti o novim programima. Hvala. Gospodine izvolite. Vi e, postavljate problem koji je već riješen. Radi se o tome da su neke zemlje e, dugo vremena živjeli iznad svojih mogućnosti i tražile su zato pomoć svojih partnera. Ono što je prvo trebalo napraviti je da riješe svoje javne financije uz pomoć partnera, a nakon toga nakon što e, možemo, pomoć, e, možemo ponovno početi stvarati e, bogatstvo, tada možemo distribuirati, odnosno jačati kupovnu moć. Hvala. Riječ ima gospodin Rodriguez na dve minute. Gospođa Rodriguez. Mr. Vice President. Gospodine predsjedavajući, da, novi okvir e, gospodarskog upravljanja je riješio neke probleme, ali je stvorio i nove probleme. I Europa se sada nalazi u stagnaciji, u situaciji sa visokom nezaposlenošću, zaduženošću i osim toga je podijeljena ogromnim gospodarskim i socijalnim razlikama koje postoje, postaju također i političke razlike. Komisija je prepoznala tu situaciju u svom nedavnom godišnjem pregledu rasta, no sada bi se trebala pozabaviti tim problemima i to prilagođavanjem ovog okvira. Mislim da bi prvi izbor trebao biti stvaranje većeg prostora za ulaganja u paktu o stabilnosti i rastu i također bismo se trebali pobrinuti da doprinosi zemalja članica ovom novom fondu za strateška ulaganja budu neutralni u odnosu na pakt o stabilnosti i rastu. I također treba nam uravnoteženiji makroekonomski e, nadzor koji će uzeti u obzir ne samo gospodarske probleme nego i socijalne probleme. I na kraju ne vjerujem da postoji pravo rješenje za ublažavanje ovih razlika u eurozoni osim ako ne dovršimo izgradnju gospodarske i monetarne unije. Zato je potrebno dovršiti i bankovnu uniju, ali iznad svega trebamo ostvariti prave fiskalne kapacitete u eurozoni. Evo, to je također zadaća za vas, gospodine potpredsjedniče. Gospođo Rodriguez, imate plavu karticu. Prihvaćate li pitanje? Gospodina Koburna, izvolite. Nećete li se možda složiti da one zemlje koje su izvan eurozone su uspješnije, dok one koje su u eurozoni su manje uspješne? Euro je politička valuta koju je stvorila komisija u vlastite političke svrhe i sve dok se euro ne ukloni i ne odbaci, ljudi u Južnoj Europi se nikad neće oporaviti. Dakle, preporučam e, komisiji da prizna pogrešku sa eurom i odbaci ovu valutu. Jedna je kolegica rekla prije da je očito da je upravo u tome problem. To nije bilo pitanje, nego je bila izjava. But problem is not with euro može biti i velika pokretačka sila za zemlje članice, no problem leži u organizaciji gospodarske i monetarne unije koja je neuravnotežena i to je sada jasno vidljivo. Zbog toga trebamo dovršiti izgradnju bankovne unije kako bismo ostvarili dobru gospodarsku koordinaciju između zemalja koje imaju višak u proračunu, i koje imaju deficit u proračunu. Trebamo potaknuti rasti i prilagoditi fiskalne kapacitete i to je ono što sada nedostaje. Hvala, riječ ima gospodin Ashley Fox. Izvolite. Hvala. Svaka rasprava o gospodarskom upravljanju u kojoj prisustujem čini me sve zahvalnim da Ujedinjena kraljevina nije u eurozoni. Smatram da je nedemokratsko od komisije da naređuje što zemlje e, članice trebaju oporezovati i kako trebaju trošiti. No to je zahtjev jedinstvene valute. Postoje sve jasnije da euro, naša jedinstvena valuta, nije uspješan zbog toga zato jer u eurozoni imamo različita gospodarstva i posljedica je toga da e, milijuni mladih ljudi u Europskoj uniji nemaju posla. Nezaposlenost je 40% u Italiji, 55% u e, Španjolskoj i e, daleko više od toga u Grčkoj. I to je tragedija za milijune obitelji. Pakt o stabilnosti i rastu ispravno nadzire rasude i prihode u europskim zemljama, ali to treba popratiti i odgovarajućom monetarnom politikom, a to Europska središnja banka neće moći ostvariti. Što god komisija govorila o gospodarskom upravljanju, ona ne priznaje temeljnu pogrešku koja se nalazi u strukturi eura jedinstvena valuta nikad neće biti prikladna za e, sve članice eurozone, nikad se neće uskladiti. Ako želite da euro onda ćete vi, gospodine Dobrovski i komisija, trebati uvažiti načelo fiskalnih transfera, zato jer ne možete učvrstiti e, tečaj za sve članove eurozone i onda reći Grčkoj i Italiji što mogu oporezivati ako ne prebacujete sredstva iz bogatih zemalja članica u siromašne zemlje članice i to je ono što se bojite riješiti. Gospodine Fox, imate pitanje. Gospođa Grapini, prihvaćate li pitanje? Hvala accept uh, să criticați și să spune mogu shvatiti da iznosite kritike, ali nije mi jasno ovo proturječe koje iznosite, jer e, govorite da postoji, smatrate da iznosite proturječe vezano s potrebu za monetarnom unijom, međutim ne predlažete ne dajete nikakve sugestije, vi samo kritizirate od samoga početka. Vi ste u Europskoj uniji, treba nam e, ekonomska i monetarna unija i dobro ekonomsko upravljanje. Dakle, molim vas da iznesete neke sugestije. Pa, monetarna unija između manjeg broja zemalja članica koje su približile svoja gospodarstva, recimo Njemačka, Nizozemska, Austrija i Finska, dakle u tom slučaju to je mogao biti uspjeh, no euro je bio predstavljen kao politički projekt, a ne e, gospodarski projekt. Dakle, ako želimo da bude uspješan, onda trebamo omogućiti organizirano onim zemljama koje ne mogu držati korak sa Deutschmarkom poput e, Cipra i Grčke, dakle morate ih pustiti na organizirati način ili će inače zemlje koje su bogatije morati davati ogromne doprinose kao što se dogodilo u SAD-u. Gospodin Dombrovski se međutim ne želi niti razmatrati ova moguća rješenja. Hvala. Gospodine Fox, hvala. Gospodine eh, Tremosa ima riječ na minutu i pol. Uvaženi kolege, gospodine povjereniče, mislim da je prerano za ocjenjivanje trebali revidirati paket šest mjera i paket dviju mjera. Prije tek nekoliko godina raspravljali smo o konačnim detaljima paketa dviju mjera. Jasan cilj revizije mora biti zapravo način obračuna javnog duga. Treba li uključiti također i zaduživanje javnih poduzeća? Ja smatram da trebamo i to će biti jedan od naših glavnih doprinosa budućoj raspravi. Ako govorimo o reviziji gospodarskog upravljanja u Europi, onda trebamo uzeti u obzir i lokalna i regionalna tijela koja imaju fiskalne i zakonodavne ovlasti. Ciljevi u pogledu deficita za ta tijela trebaju biti također proporcionalna njihovom udjelu u rashodima vlade i na taj način ćemo osigurati da ne bude diskriminacije između različitih razina upravljanja, a to je naročito važno u onim zemljama gdje se zapravo izdvaja za e, socijalno najviše na tim razinama, ali poreznu politiku vodi središnja vlada. Također, čini mi se da bi Europa trebala e, možda se i povesti za primjerom SAD-a, odnosno e, načinom na koji je izgrađen e, savez tih država i na njihovu monetarnu i fiskalnu uniju. Dakle, pitam se, ne bili bismo možda u našem budućem okviru za gospodarsko upravljanje trebali uzeti u obzir eventualni bailout? Hvala. Sada Dajem riječ gospođi Lopez Bermejo. Komisija je požurila okriviti zemlje članice zbog toga što nisu dobro primijenile odredbe o stabilnosti, no zaboravila je da se među tim zemljama nalazi i Njemačka. Među zemljama, s druge strane, koje su se predržavale pravila o niskom zaduživanju i niskom deficitu, iako su te zemlje imale nepovoljno tržište rada, recimo je bila Španjolska i zbog toga i sada imamo drugi javni dug po visini u, u svijetu. To su posljedice vašeg upravljanja i zbog toga naša ocjena mora biti negativna. Europski radnici i radnice e, ne žele više reformi i manje socijalne zaštite i više siromaštva. Mi ne želimo to upravljanje koje također dovodi do ponovnog ostanka fašizma u Europi. Komisija e, treba omogućiti produktivan pristup europskim vladama, a ne e, baviti se samo tržištem i zapravo ispražnjavanjem demokracije. Hvala riječima gospodine Lambert na dvije minute po. Hvala gospođo predsjedavajuća, gospodine povjereniče. Htio bih reći da su zeleni uvjereni da da bi se suočili s izazovima 21. stoljeća europljani trebaju djelovati zajedno, a to znači da trebamo osnažiti zajedničku valutu, treba zadržati euro i e, postavlja se pitanje jesu li instrumenti koje danas imamo za jamčenje e, koheziju ekonomske i monetarne unije prikladni i da li se koriste na prikladan način. Prije svega, kad je riječ o prirodi tih instrumenata, e, bitno je da imamo dobre proračune. Dakle, da bismo zadržali tu proračunsku disciplinu bez fiskalne konsolidacije i konvergencije, to će dovesti do e, stalno e, smanjenja uloge javnih vlasti i to nije dobro. Dakle, mislimo da se e, proračunska disciplina treba ostvarivati prilagodbom i vi trebate kao vlada smanjivati deficit, ali može, dakle potrebna je e, trostruka disciplina e, koja se odnosi na ekonomiju, proračun i e, na ekologiju. Strukturne reforme imaju cilj smanjiti ulogu države i smanjiti e, izravne i neizravne troškove rada i tako se stvara e, kompeticija. Mislimo da se europski semestar treba koristiti e, kao instrument suradnje između država članica kako bi do, došlo do demokratskih, ekonomskih i ekoloških standarda, do njihove konvergencije među državama članicama. Mislimo da je to nužan instrument ali da se danas ne koriste na prikladan način. Hvala. Hvala, gospodine Lambert. Gospodine Oflin na minuti pol. Hvala. Izmjena okvira gospodarske koordinacije je samo još jedan pokušaj da spasimo valutu koja nije uspješna i zapravo to znači manje stabilna radna mjesta, no to neće spasiti ovu valutu zato jer Grčka nikad neće biti Njemačka, niti će Italija kad biti Nizozemska. Car Neron je svirao dok je Rim gorio. Rim danas ne gori, a to je također i e, pohvala stoicizmu talijanskog naroda. Ali ova neuspješna valuta zapravo opterećuje socijalno tkivo u EU, uniji, ali ne samo u Italiji. Nadarenost ljudi je najveći resurs kojim raspolažemo i zbog toga je nezaposlenost zapravo najveći propast, najveća propast takvog e, resursa i e, jedinstvena valuta neće pomoći ljudima koji nemaju posao. Mnogi zastupnici u ovom e, domu još uvijek e, hvale valutu koja nije uspješna, ali e, znaju u dubine duše da govorim istinu. Dakle, vrijeme je da podignete klas i da stavite interese ljudi ispred e, interese ideologija i europskih integracija. Oni od vas koji su gospodarski i ekonomski pismeni i znalci znaju to. Europa je predugo šutjela i sada je na vama da pokažete neku hrabrost. You have blue card from, uh, uh, Imate pitanje gospodina Lambertsa. Prihvaćate li? Gospodine Lamberts, izvolite. Gospodine Flynn, slažem se s vama e, i mnogima koji kažu da sadašnja situacija e, zapravo nema odgovarajući izlazno. Ako trebamo imati zajedničku fiskalnu politiku i e, ekološku politiku, to nije put, no trebamo dati konzistentan, koherentan odgovor. Dakle, ili ćemo se vratiti na nacionalne države i odustati od eurozone ili ćemo krenuti drugim e, putem, odnosno putem veće ujedinjenosti fiskalnih i monetarnih politika. Kako odgovarate na to? Pa, govorite istinu, jedno ili drugo, no želim istaknuti da u zemljama, nemamo odgovarajuću razinu socijalne solidarnosti. Znam da su se neki žalili, e, recimo Njemačka, na e, trošak e, ponovnog ujedinjenja, no budući da su se ujedinjavali sa sunarodnjacima, onda ni se nisu previše žalili na to, no Nemci neće plaćati recimo za Grke. Kad bi postojala socijalna solidarnost, to bi bio ispravan odgovor no to je na e, pojedinim državama koje se nalaze na našem preljepom kontinentu. Hvala. Sljedeća ima riječ gospođa Kapel na minutu i pol. Hvala. U kontekstu rasprave o paketu šest mjera i dviju mjera razgovarala sam sa povjerenikom Moskovisijem i upitala sam ga što misli o paktu stabilnosti i o sankcijama, vodeći računa i o činjenici da se sankcije mogu nametati i na automatski način. On je moja pitanja shvatio ozbiljno, no rekao mi je da će čekati do ožujka iduće godine kako bi odlučio za Italiju, Francusku i Belgiju koje pokazuje neke manjkove u smislu konvergentnosti. Ja smatram da je to proturječnost i da se tome ne pristupa dovoljno ozbiljno. E, pitam se zašto nam trebaju tako složena pravila gospodarskog upravljanja, čemu služi paket dvije mjera, paket šest mjera i čemu služe ova pravila koja se ne poštuju ako nemamo niti sankcija za nepoštivanje. E, Pričekujemo do ožujka iduće godine. Francuski ministar gospodarstva je rekao da će osloboditi francusko gospodarstvo i da će pripremiti jedan paket za osvarevanje više rasta o privatizaciji i također poticanje zapošljavanja. Ekonomisti nisu uvjereni u taj plan, ne očekuju čuda. U Italiji je prošlo ten bio veliki štrajk, građani su izašli na ulice. Ja tvrdim da gospodarske mjere ne služe ničemu, naročito ako ih se ne poštuje i ako tako nepoštivanje ne prouzroče i sankcije. Hvala. Riječ ima gospodin Zalba na dvije minute. Hvala. Ovdje govorimo o paketu šest mjera i paketu dvije mjere i to je dalo pozitivne rezultate. Ako proučimo situaciju zemalja u eurozoni, značajan je napredak ostvaren po pitanju fiskalne konsolidacije i također po pitanju reformi. U većini tih zemalja provedene su značajne reforme. Također, e, pokazalo se da one zemlje koje su bile ambicioznije po pitanju konsolidacije proračuna i po pitanju reformi su sada upravo one zemlje koje pokazuju najveće povjerenje u ove mjere i također stvaraju najveći broj radnih mjesta. No to još nije dovoljno moramo i se i dalje nastavljati i zalagati i trebamo također i oštrije djelovati prema onim zemljama koje se ne pridržavaju pravila zato jer njihovo nepoštivanje pravila ima učinke i na ostale zemlje u eurozoni. Kao što je i rekao potpredsjednik, ovaj proces treba biti transparentniji. Treba također imati i veću demokratsku legitimnost jer u jednom kontekstu gdje je potrebno očvrstiti i političku i gospodarsku uniju. Europski građani, naročito građani eurozone, ne smiju se osjećati udaljenima Europe i ne sumnjam uopće da nedostatak demokratske legitimnosti ovoga procesa zapravo i pridonosi pooštrenju situacije. Zbog toga trebamo pridati veću demokratsku legitimnost i paketu dviju mjera i paketu šest mjera. Hvala. Hvala. predem riječ gospođi Toma. Hvala gospođo predsjedavajući, gospodine povjereniče. Kada je kriza izbila 2009. E, godine, e, e, pokazalo ste potrebna monetarna unija. Ne, kažemo da zemlje vole trojku i europski semestar. To sve znači da e, je potrebna sve, da su potrebne sve veće e, mjere štednje. Šest godina kasnije mislimo da je došlo do neuspjeha. I mislimo da su mjere štednje dovele e, samo do negativnosti u zemljama gdje su se ta pravila primjenjivala. Unija je i dalje u krizi, odnosno eurozona, ima 7 milijuna nezaposlenih više, državni dugovi nisu smanjeni, i deflacija je sve prisutnija. Sve je veća, veći jaz između država članica, što je e, paradoks politike konvergencije, budući da je došlo do divergencije. E, došlo je do smanjenja e, privatnih investicija. A istovremeno ekonomsko upravljanje sprečava države članice da postignu ponovni rast Istovremeno, Juncker je predložio svoj investicijski plan i sam time shvaća hitno situacije i njime se e, uvodi fleksibilnost vezana uz e, javni e, deficit. deficit. Predlaže se reforma postojećih instrumenata s ciljem poticanja investicija. Cilj je naravno veća fiskalna konvergencija. Naravno, potrebna su pravila i standardi i treba ih poštivati. I bitno je da pravila ne dovode do veće kaosa i do veće divergencije, već suprotno. Puno vam hvala. Gospodin, e, gospođa Van Štoh. Hvala, gospođo predsjedavajuća. Hvala, gospodine povjereniče. Doista ste me danas impresionirali. Nabrojali ste sve paktove koje imamo i pokazali ste uspjehe koje smo e, postigli tim mjerama. Sve sam napisala sve uspjehe sam popisala na ovaj komad papira. Kom, taj komad papira je prazan. Rekli ste da Dakle, rekli ste da su sve ove mjere uspješne, ali niste nam iznijeli ni jedan brojčani podatak, niti jedan. vi e, zapravo u ovoj vječnici ne govorite zastupnicima već 500 e, milijuna europskih građana i tvrdite da je ovo uspjeh. A radi se doista slabašnom uspjehu. I većina zastupnika od vas traži e, da se svi pridržavaju pravila. Na tome se inzistira. Kolege su tražile ukidanje oporezivanja tržišne dakle natjecanja u području e, poreza. Sve to pokazuje da smo na krivom putu. Hvala. Filip de Becker ima riječ. Hvala. Ono što mi nedostaje u ovoj raspravi je osjećaj da se zapravo sve svodi na nas. Govorimo o tome da e, je potrebna veća fleksibilnost, da država članice nabavljaju svoju ulogu, a gdje smo tu mi? Dakle, države članice bi trebale kao normu e, imati uravnotežene proračune, trebaju osigurati budućnost za buduće generacije, ali to nije sada situacija, e, nije tako, potrebne su nam potrebni su vam paketi šest mjera i dviju mjera da se to postigne. E, moramo imati demokratsko opravdanje za te pakete. Moramo imati uravnotežene proračune. Moramo uvesti reforme kako bismo osigurali veću konkurentnost naših gospodarstava. I ono što su neke zemlje napravile je nešto što ugrožava budućnost djece, naše djece. Trebamo se time pozabaviti idućih nekoliko mjeseci. Treba pogledati kako osnažiti e, pakete i dviju mjera, kako bismo osigurali da zemlje koje imaju uravnotežene proračune, da mogu postići napredak u području zapošljavanja i rasta. Gospođa Rodriguez ima riječ. Dakle, e, postoji paket dviju mjera i čuli smo da netko tko e, ubije crnca je junak. Naprosto im treba dati drogu i nastaviti dalje. Kao što je slučaj u SAD-u, nije e, problem upriti prstom u e, crnca. stabilnosti su poput pijavica koje su se koristile prije, dakle u prošlosti kao nadri e, to nas sve vodi u propast postoje ekonomske sankcije koje, za one koje misle drugačije. Europska unija je poput pijavice koja siše krv e, država članica. I to je nešto što je upis uklacano u kamen i time se daje legitimitet nečemu što nema legitimiteta. Trebamo se pogledati u zrcalo. Možda nećemo vidjeti nikakav odraz. Hvala. Gospođa Zalba ima riječ. Hvala. Ne smatram da je revizija gospodarskog upravljanja dovoljna kako bismo ublažili ovu daleku sežnu krizu. To je uzrok recesije u posljednjih nekoliko godina leži u europskim uredbama koje su ugušile bilo kakav oporavak. Sixpack i Tupac e, su tragični završetak jednog puta koji traje od 1997. sa primjenom pakta o stabilnosti i rastu to je jedan naziv koji zapravo zvuči kao ruganje zato jer e, stabilnost zapravo znači e, smanjenje gospodarskog rasta, a od oporavka nema ni traga. Dakle, pozivam vas da iskoristite ove praznike kako biste pročitali jedan esej bivšeg talijanskog ministra Giuseppe Aguarina, koji smo dostavili svima prošlog tjedna u Briselu i koji iznosi također i argumentacije i konkretne činjenice i tu ćete uvidjeti kako sve ove uredbe koje su se uslijedile u, suprotnosti sa ciljevima iz ugovora, a to su ciljevi rasta koji su se međutim žrtvovali disciplini u proračunu. Znači trebamo odustati od svih ovih e, apsurdnih stavova koji nas muče. Hvala. Gospodin Sidavinos ima jednu minutu. Hvala. U proteklih pet godina dužnička kriza pogodila je zemlje na jugu. Europska unija se time nije pozabavila odmah u početku, a s druge strane pokazala je da unutar Europske unije postoje dvostruki standardi. Neke zemlje, zemlje se optužuju da su neodgovorne i traže se od njih stvari koje prelaze nacionalni suverenitet. Paket šest i dviju mjera znači da sve zapravo ovisi o statističkim podacima a, na uštrb stanovništva. Htio bih reći da nema smisla uvjeriti E, naše ljude, da je sve to u našem interesu. Nema šanse da Grci, Italijani, a i građani drugih zemalja to samo tako prihvate. Zato što vi radite ono što vam banke kažu. Mi trebamo napraviti, ostvariti ono što smo obećali. E, rast radna mjesta. To je ono što Europa treba ponuditi ljudima. Hvala. Izvolite. Pani przewodnicząca, panie komisarzu. E, Gospodine povjereniče, htio bih e, prije svega reći da sustav proračunske discipline za mene predstavlja nužan element Europske monetarne unije. Države članice su i dalje nadležne ali ne postoji fiskalni homolog. Potreba nam je jasan sustav. Htio bih reći da je do krize došlo ne zato što smo uveli euro, već zato što su određene države članice se predzadužile i treba reći da iskustvo funkcioniranja paketa šest i 2 mjera pokazuje da je potrebna njihova prilagodba. Radi se o vrlo kompleksnim sustava, sustavima, ne za stručnjake, već za javno mnjenje i, i podliježu različitoj interpretaciji i to dovodi do e, beskonačnih rasprava o stupnju prilagodbe tih sustava. Oni trebaju biti jednostavniji kako bi bili razumljiviji i običnim građanima. Drugo, radi se o sustavu koji je previše politički, ima prejaku političku dimenziju. Ne radi se samo o političkom postupku e, u slučaju prekomjernog deficita, već se odnosi i na rokove za podnošenje pojedinih dokumenata. Postoje pravni postoje pravna pravila, ali ona ne trebaju podlijegati e, političkim raspravama. Kad je riječ o ownershipu, nije prihvatljivo da političari upiru prstom u e, Brisel i kažu da oni nameću e, fiskalnu disciplinu. Ne, proračunska disciplina treba biti dio nacionalnih e, pravila i to se treba provoditi na koherentan način na razini Europskoj e, uniji, a države članice trebaju naravno provoditi nacionalna pravila. Hvala go, gospođo Rosati. Dragi kolege, primijetit ćete da e, nam display ne radi. Sada riječ ima gospođa Toja, a ne gospođa Salba, iako tako stoji na ekranu. Vidio sam vas, gospođo. Možda nam služba ovog vašeg kluba može pomoći. Dakle, nakon gospođe Toje, gospodin Van Dalen i gospodin e, Torvalds. Dakle, to su sljedeća dva govornika nakon gospođe Toje. Gospodine povjereniče, ako su odredbe paketa dvije mjere i paket šest mjera osmišljene kako bi potakle rast e, i smanjile duga, a budući da je sada situacija toliko negativna, onda vas pitam što se još mora dogoditi kako bi se shvatili da nešto nije u redu. Mi ne želimo prekršiti ova pravila, to želim reći svim zabrinutim kolegama, no želimo da ta pravila nam koriste za postizanje cilja. Mi želimo inteligentnu fleksibilnost, odnosno korisnu fleksibilnost sa dobrim ulaganjima dobrim rashodima i fleksibilnost koja će nam omogućiti da ostvarimo porast pdp a p-a. Fleksibilnost nije suprotna kredibilnosti, kao što su neki rekli ovih dana. Zapravo se ona protiv i onoj strogoj rigidnosti koja nas je dovela do ove točke. Primjena tih pravila treba biti fleksibilna, a ako bude samo računovodstvena i automatska, onda neka nam upravlja kompjuter gospodarstvima, a ne politička komisija. I također želim reći u ime 40% Talijana koji su izašli na protekle izbore da ćemo tražiti fleksibilnost ne samo u odnosu na Junckerov plan nego i za sufinanciranje projekta koje je Europska unija odobrila u okviru agende 2020. ne izvan toga. Dakle, dosta je ove obsesivne ideologije koja E, uređuje fiskalnu politiku, politiku rasta i dosta je napada na Italiju. Neki su upitali što radi Italija. Ja ću vam reći što radi. Italija poduzima reforme i poštuje pravila, no međutim želi inteligentnu politiku, jednu gospodarsku politiku koja će postići cilj. Mi ne želimo da nam e, se izazi u susret, nego želimo jednu strogu, ali i dalekovidnu politiku. Hvala gospođo Toja. Sljedeći govornik je gospodin Van zatim gospodin Torvalds, a nakon toga gospodin eh, Katrug Kalos. Hvala gospodine predsjedavajući. Mjere, eh, paket eh, šest mjera i paket dviju mjera uvedeni su u osjetljivom trenutku ekonomske krize dakle postoje neki problemi. Francuska, Italija i Belgija nisu strukturno dovele svoje kuće u red. I nažalost primjena pravila se iz političkih razloga odgodila. To znači da kredibilitet upravljanja eurozonom zapravo pati. Osim toga, postoje zemlje u monetarnoj uniji i u eurozoni zapravo tamo ne pripadaju. Gospodin Vaniselos je govorio o izborima. Rekao je da bi Grčkoj bilo bolje da nije u eurozoni, jer bi na taj način mogla devalvirati vlastitu valutu i otpisati dug i imati nadu bolju budućnost. Za te zemlje bit će važno da se izvuku iz krize unutar eurozone. A to je težak e, teret kao što je Atlasu bilo teško držati zemlju uz e, ogromnu nezaposlenost. E, eurozona treba ulagati više nego što je u stanju u ovom trenutku. Hvala gospodine Vandalen. Nisam siguran da će stvari dalje dobro funkcionirati e, s ekranom, ali predajem sada riječ gospodinu Torvalcu. Imate minutu. Hvala. Poanta ovih mjera bila je stabilizacija ekonomske i financijske situacije. I to iz razloga koje su bili očiti. Europske zemlje su 30 godina, dakle nakon e, drugog svjetskog rata, su 30 godina živjele iznad svojih mogućnosti i nadali su se da, ću, da će se ti veseli sretni dani vratiti što se nije dogodilo. Pa su se zemlje zaduživale i na kraju više nisu mogle podnijeti taj teret. Istovremeno E, ritam globalizacije tehnološkog razvoja bio je takav da je u povijesno jako kratkom vremenu su financijski sektor i bankarski sektor uspjeli na neki način stvari preuzeti na način na koji nitko nije mogao predvidjeti kada su se temeljni ugovori sastavljali. Sada pokušavamo vidjeti kako dalje. Hvala gospodine Torvalds. Sljedeći govornici su gospodin Katru Kalos, zatim gospodin Mah i nakon toga gospodin Golniš. E, sam povjerenik je priznao određene slabosti zakonodavnog e, paketa, e, među ostalim ograničenu odgovornost. Euro skupina može to zloupotrijebiti primjerice i e, nacionalni e, parlamenti isto tako u e, provedbi nacionalnih reformi i tako dalje. Sam sustav podriva proračunski suverenitet država članica, a da pritom ne nudi demokratski proces. Rizici su zapravo prevelika fleksibilnost ovih pravila. Mjere štednje su kontraproduktivne. One će još pogoršati stagnaciju, E, nezaposlenost i e, dovešće do podjele e, zemalja na dužnike i na vjerovnike. Sve to dovodi do negativne spirale vezane uz europski socijalni model. U idućim, na idućim izborima možda će Grci biti prvi. Hvala. Sljedeći govornik je gospodin Mah, nakon toga gospodin Golniš, a nakon toga gospodin Sto, e, Stolojan. Hvala gospodine predsjedavajući, dragi kolege. Komisija kaže da sada imamo bolja pravila, ali postoji taj jedan problem, a to je da ih se nitko ne pridržava. Primjerice Francuska, njihov deficit je iznad 4% BDP-a, a svi se oni pokušavaju pretvarati da nemaju nikakav problem i ako netko pokuša primjenjivati vaša pravila, to se, to se radi na uštrb rasta i zaposlenosti. Jedna loša politička odluka, to je uvođenje eura, dovela je do druge krive političke odluke, a to je diktat strogih e, fiskalnih pravila koja ne mogu funkcionirati. Stoga pozivam komisiju da pripremi izmjenu temeljnih e, ugovora kako, kako bi se moglo izaći iz eurozone. U Grčkoj i u Italiji postoje političke stranke koje ne žele euro i treba im dati mogućnost da izađu iz eurozone. Hvala gospodine Mah. Gospođa Perez ima pitanje za vas. Dragi kolega, zar vi ne poznajete da je da, da karakter ovih pravila da su prociklična i, i treba, da treba dopustiti zemljama e, koje su u poteškoćama da se prilagode. I što mislite o mišljenju gospodina Dragija koji želi e, mobilizirati globalnu e, potražnju u eurozoni. Gospodine Mah, imate riječ. Ako Europska središnja banka kaže da želi poticati gospodarstvo, to znači da će zloupotrijebiti monopol koji ima u monetarnoj politici, te će dovesti do veće inflacije i primjenjivat će tu politiku na uštrb drugih. Mi bismo trebali naprosto dopustiti tim zemljama da napuste eurozonu jer im euro ne odgovara. Hvala gospodine Mah. Ispričavam se, dragi kolege, što vas gnjavim s time, ali mi ovdje imamo popis govornika, ručno ispisan, i možda bi osoblje e, klubova moglo obavijestiti zastupnike da e, ekran ne radi dobro. Sljedeći gospodin Golnić, nakon toga gospodin e, Stolojan, a onda gospodin Fernandez. E, hvala gospodine predsjedavajući. mislio sam da će gospodin Moskovisi biti ovdje kada je on biti ministar gospodarstva u Francuskoj. On je samo pogoršao stanje deficita. Kad se vrati u parlament E, može vidjeti koliko je europska civilizacija postala deko, dekadentna i vratimo se na pitanje koje je prozaičnije. Ove mjere su obvezujuće koji e, nacionalne proračunske politike stavljaju e, pod tutorstvo Europske komisije. Radi se o o sustavu koji je neuspješan, treba ga ili reformirati ili ukinuti. I e, zemlje su neoprezno ratificirale e, taj e, sustav i čuli smo izjave gospodina Junkera koji je rekao da sve ovo se može fleksibilno primjenjivati Eh, s namjerom da eh, smiri eh, parlament i europske narode koji prosvjeduju jer zapravo dolazi do uništavanja socijalnog modela, socijalnih država, mirovinskog sustava i tako dalje. čini se da je Europa otvorena svim vjetrovima globalne konkurencije, da se pritom ne štiti. Hvala. E, sljedeći je gospodin Stole, nakon toga gospođa Fernandez, onda gospodin e, Sulik. E, za sada problem nije sam sustav, njegova arhitektura, već je problem provedba sustava ekonomskog upravljanja. Prije svega, nacionalni parlamenti pojedinih država članica nisu uključeni ni u taj proces u smislu e, utvrđivanja reformskih programa, programa konvergencije ili stabilnosti koji e, koje trebaju podnositi komisiji. Drugo, iako se pojedine države članice slažu s preporukama vezanima uz e, potrebnim izmjenama proračunske politike. Same te države e, ne provode u dijelo te preporuke. I na kraju, postoje naravno javne izjave koje se odnose na nedostatnu fleksibilnost u paketu šest mjera i paketu dviju mjera. Ja mislim mislim da problem nije sustav ekonomskog upravljanja u Europskoj uniji, već je pravi problem nedostatak, odnosno gubitak konkurentnosti pojedinih država članica i nedostatak discipline u primjeni politika koje mogu osnažiti e, konkurentnost putem investicija i putem e, njihove odgovarajuće E, raspodjele i nedostatak e, potrebnih tehnologija. Hvala. Prihoćete li odgovoriti na pitanje? Gospodin Zani. E, volevo chiedere al collega se crede davvero che... Eh, Imam pitanje za kolegu. Vjeruje li da ekonomsko upravljanje eurozonom uistinu funkcionira? Krajem 2014. samo četiri od 17 država članica nisu prekršile pakt o stabilnosti i rastu. Smatram da bi bilo bolje da s vremena na vrijeme pogledamo kako stojimo sa činjenicama i brojkama. Hvala. Kada govorimo o javnom dugu, kada država članica izgubi konkurentnost, ima samo jedno rješenje, a to je restrukturiranje. Ali preduvjet za to je solidarnost, što znači da partneri moraju dati dovoljno vremena za provedbu reformi, dakle i za sve mjere koje je potrebno poduzeti u toj zemlji. Hvala gospodine Stolojan gospodin Fernandez, gospodin Zulik i zatim gospodin Goga. Najprije riječ ima gospodin Fernandez. Hvala gospodine predsjedavajući. Proračunska kriza iz 2010. godine je zapravo pokazala koji su nedostaci ekonomske politike u Europskoj uniji. Sada nam je cilj da se stave pod kontrolu proračunska politika država članica. Međutim, financijska kriza iz 2012. godine pokazala je da su problemi još veći i da je potrebno imati zajedničke politike i tu smo došli do projekta Bankarske unije. Međutim, pred nama je još dalek put. Trebamo imati solidnu, solidnu koordinaciju proračunskih politika ne možemo analizirati proračunsku politiku svake pojedine države članice, odnosno mora se uzeti u obzir kako će proračunske politike utjecati na čitavu Europsku uniju. Zato se trebaju revidirati proračunska pravila i koordinacija politika u Europskoj uniji kako bismo mogli imati globalnu perspektivu nacionalnih ekonomskih politika. Trebamo revidirati i pakt o stabilnosti i rastu. Cilj je da imamo veću fleksibilnost u sustavu, ali prije svega da vidimo e, kako utječu proračunske politike svake pojedine države članice na Europsku uniju u cjelini. Ne možemo reći da ovaj sustav daje dobre rezultate. Jasno je kakvi su rezultati, međutim moramo imati europsku dimenziju kada govorimo o proračunskim politikama. Hvala gospodine Fernandez. Za sada riječ ima gospodin Sulik na jednu i po minutu. Izvolite. Ah. Hvala. Dame i gospodo, paket šest mjera se provodi od rujna 2011. godine, već tri pune godine. Paket šest mjera je uveden kako bi se ojačao pakt o stabilnosti i rastu, budući da e, ga nitko do tada nije ozbiljno shvaćao. I gdje smo sada nakon tri godine? Dug se povećao sa 110 na 135%, a u Španjolskoj sa na 95%, u Francuskoj sa 81 na 95%. To su zemlje koje ne shvaćaju ozbiljno pravila iz pakta o stabilnosti. Uzmimo za primjer Francusku. 2010. godine Francuska je rekla da će 2012. ispoštoviti pravilo o 3% deficita. Zatim su kasnije rekli da će to ispoštovati 2015. 2014. je to odgođeno za 2017. I to nije dovelo ni do kakvih sankcija. Ministar Sapin je rekao da komisija nema pravo odbaciti francuski proračun, budući da je Francuska nacionalna skupština jedina koja ima ovlasti za donošenje odluka o proračunu. Međutim, to je to je čista lakrdija. Hvala, gospodine Sulik. Gospodin Goga na jednu minutu. Nakon njega gospodin Silikiotis. Hvala, povjereniče. Trenutno radimo na jednom izvješću u odboru INTA za bolju integraciju unutarnjeg tržišta. Ja smatram da je unutarnje tržište ključno ako želimo postići gospodarski rast, a to je nešto što smo propustili spomenuti. Države članice nisu provele neke od jako dobrih direktiva. Godišnje izvješće o integraciji nije podneseno Europskoj komisiji. Gdje se ono nalazi? Europski parlament predlaže neke instrumente koji bi omogućili da ocijenimo vlastiti napredak. Svatko bi trebao moći ocijeniti vlastita postignuća. A što je sa metodologijom za smanjenje birokracije? Da, upravo je u tome problem. Imamo previše birokracije i pravila su presložena. Trebamo vidjeti što se može poduzeti. E, ja želim naglasiti potrebu za provedbom europskog semestra. Jer e, zašto bismo inače radili na unutarnjem tržištu? Hvala gospodine Goga. Gospodin e, Silikiotis na jednu minutu. Nakon njega gospodin Hokmark i gospodin Tang. Izvolite. Hvala. Ovo što komisija iznosi je zapravo politički motivirano. Tu se kaže da je paket šest mjera imao uspjeha. Zapravo se želi reći da su uspjeh polučile neoliberalne politike njih. Ne muči činjenica da je tijekom proteklih sedam godina došlo do stagnacije u europskom gospodarstvu. Oni također tvrde da je postignuće što se smanjuje razina javnog deficita, ali ništa se ne govori o tome koje su socijalne posljedice, visoka nezaposlenost mladih, činjenica da sve više ljudi živi ispod praga siromaštva, te e, činjenica da postoji veliki jaz između zemalja u središtu Europe i onih koji se nalaze na rubnim dijelovima. Europska komisija nema demokratski legitimitet da definira ekonomske politike država članica. Naš je cilj, govornik je prekinut, naš je cilj da ljudi žive u solidarnosti. Gospodin Hockmark, nakon njega gospodin Tang i zatim gospodin Kalve Šombo. Molim vas da uključite mikrofon. Zahvaljujem povjereniku na izvrsnom uvodnom izlaganju. Htio bih naglasiti dva aspekta. Prije svega put prema ugrožavanju socijalne sigurnosti, povećanju nezaposlenosti, gubitku konkurencije i socijalnim nemirima ide kroz trošenje novca kojim ne raspolažemo. Da je javni deficit bio odgovarajuće rješenje i da je to moglo potaknuti gospodarski rast i zapošljavanje, onda se ne bismo našli u situaciji krize koju danas proživljavamo. Nisu e, politike konsolidiranja proračuna dovele do problema. Uzrok je u tome što neki vjeruju da se ekonomski problemi mogu riješiti kroz povećanje razine deficita i duga. I to je dovelo do ovoga što sada imamo. Drugo, što se tiče revizije pakta o stabilnosti, to možda nije loša ideja. Međutim, još bi bilo bolje poduzeti stvarnu reviziju, a to je kada komisija bude razgovarala sa zemljama koje odgađaju strukturne reforme i ne pridržavaju se pravila. Vjerodostojnost e, počiva na uvjerljivosti. Komisija mora biti uvjerljiva, pak to stabilnosti mora biti uvjerljiv. Jer ako se podriva ta vjerodostojnost i ako se velikim državama članicama omogući da se ne pridržavaju preuzetih obveza i da ne poštuju pravila, to će utjecati na vjerodostojnost sviju nas i to će stvoriti još veće probleme i produbiti krizu. Dakle, molim vas da budemo vjerodostojni i da se pridržavamo pravila. Hvala. Hvala gospodine Hekmark. Prihvaćate li pitanje gospodina Matijasa? Kolega Hekmark. Ja, Gospodine Hekmark. Izvolite, gospodine Matijas. Hvala. Hvala, gospodine Hökmark. Shvaćam da vi vjerujete u to da treba poštivati pravila, da treba smanjiti zaduženost i javne deficite. Međutim, to se može učiniti i na drugi način, a ne na način da se podriva socijalna država i da se uvode proračunski rezovi. Jer ono što se događa je da zapravo razina duga raste. Kako namjeravate smanjiti dug bez restrukturiranja? Hvala gospođo Matijas, izvolite. Moram reći da prijetnja socijalnoj državi dolazi iz politika koje vi branite a to je uvjerenje da se može trošiti novac koji ne postoji, jer to će vas zapravo dovesti do ovih drastičnih mjera štednje koje su se provodile u čitavom nizu država članica. To je dovelo do nedostatka investicija u poduzetništvu, u industriji, a to je dovelo do manje radnih mjesta. Pogledajte oko sebe, pogledajte kakva je stvarna situacija, gdje smo imali uspjeha, a gdje nismo. Mi moramo biti vjerodostojni u čitavoj Europskoj uniji. Hvala. Hvala gospodine Hökmark. Dopustit ću još jedan plavi karton. Mm, čak i dva plava kartona, ali ću dati riječ kolegama koji još nisu imali riječ. Gospodin Mono. Einen Moment. Ich möchte das gerecht machen. Samo trenutak. Želim biti pravedan. Gospodin Mono je već uzeo riječ. Gospodine Golniš, dopustit ću vama da postavite pitanje. Vi ste se prvi javili. Izvolite. Hvala. Ispričavam se, ali ja sam jasno rekao, prihvatit ću dva plava kartona. Ako bude više javljanja za riječ, onda ću dati riječ onima koji još nisu imali priliku uzeti riječ. Sada dajem riječ gospodinu Golnišu. On je bio prvi koji je zatražio riječ. Nakon njega gospodin Mono. Hvala gospodine predsjedavajući. Ja ću biti vrlo kratak. Gospodin Clark, mislim da ste vi ovdje stigmatizirali proračunski deficit na neki način može se u određenoj mjeri shvatiti vaše stajalište, no ne mislite li da javni deficit proizlazi iz nečega što je još gore, a to je deficit trgovinske bilance. A taj deficit trgovinske bilance je posljedica činjenice što je europsko tržište otvoreno prema zemljama Hvala gospodine Golniš, gospodine Hakmark. Mikrofon, molim. Gospodine predsjedavajući, evo da odgovorim gospodine Golnešu. pogledajte oko sebe, pogledajte što se događa u svijetu. Tamo gdje prosperira slobodna trgovina je situacija bolja. Tamo gdje se provode mjere protekcionizma je situacija slabija u gospodarstvu. Nigdje se ne razvija gospodarstvo u svijetu bez otvorenosti. Pogledajte situaciju u državama članicama. Koje su se zemlje znale dobro nositi s krizom? One koje stavljaju naglasak na slobodnu trgovinu. Ja neću tražiti od vas da se pridržite tim redovima. Hvala gospodine Hockmark. Hvala. Ja nastojim biti što pravedniji Imate 30 sekundi za pitanje i 30 sekundi za odgovor. Gospodin Tenk, imate minutu i pol, nakon njega gospodin Calve Chambon i onda gospodin Le Irak. Hvala gospodine predsjedavajući. Hvala. Ja ću govoriti nizozemski. Stanje je teško. I ovaj oblak koji se nadvio sve veći pitanje hoćemo li sletjeti zahvaljujući automatskom pilotu. Mislim da ne. Mi dalje govorimo o deflaciji, stopi nezaposlenosti, o slabom gospodarskom rastu i nedostatku povjerenja u Europskoj uniji. Imamo proračunska pravila u paketu dviju mjera i paketu šest mjera, ali često se zapravo sve radi pomoću automatskog pilota, a ove turbulencije utječu na europsko gospodarstvo. Proračunska pravila e, također su se našla na udaru zbog toga. U proračunskom e, smislu e, strukturni deficit je iznimno važno pitanje. Naravno, to je jedno teorijsko pitanje, jedan, jedan teorijski koncept. Međutim, u praksi je to mnogo teže. E, vrlo je teško zapravo provesti konkretne mjere i različite institucije, MMF, OECD, komisija, svatko ima drugačije projekcije kada je riječ o strukturnom deficitu i stvari se mijenjaju kroz vrijeme. Mislim da e, moramo imati to na umu i da trebamo omogućiti europskom gospodarstvu jedno mirno slijetanje. Hvala. Hvala gospodin Tang. Mogu vam samo reći da naš autopilot funkcionira, tako da ne moram više najavljivati e, govornike koji slijede. Gospodin Calvé Chambon ima riječ na jednu minutu. Hvala gospodine predsjedavajući, hvala povjereniče. Nastavit ću na španjolskom. Ja bih htio ovo sagledati iz perspektive vjerodostojnosti Europe i europskog projekta. To je ono zbog čega smo mi izabrani paket, dviju mjera i paket šest mjera moraju dobiti na vjerodostojnosti moramo prihvatiti da postoje neki nedostaci u tome kao što je diskriminacija u provedbi u nekim državama članicama. To podriva vjerodostojnost u Europskoj uniji. Također, nedostaje nadzor u pogreška bi bilo smatrati da su se u Španjolskoj provodile strukturne reforme, zapravo su samo provedeni proračunski rezovi. Moramo razmišljati o više Europe. To vrijedi i za energetsko tržište i e, moramo razmišljati o tržištu kapitala. Mi želimo solidarnost, međutim to nećemo postići ako ne budemo postavili i ova pitanja koja sam spomenuo. Hvala. Hvala, gospodin Calvé Chambon. Ne vidim e, kolegu Jarika, možda zato što što ga ne vidim. E, no dobro, prelazim sada na sljedećeg govornika, gospodin Niedermayer. Hvala kolege. Htio bih prije svega reći da mi je drago što razgovaramo o ovoj temi, da razgovaramo o pravilima koje smo donijeli prije nekoliko godina. Vjerujem da e, to omogućuje državama članicama da provode bolje ekonomske politike koje su korisne i njima, ali isto tako i svima nama. Isto tako te politike su o, i omogućuje da se izbjegne dužnička kriza. Želim podsjetiti kolege iz Velike Britanije da je to nešto što je e, pogodilo ne samo države članice koje su u eurozoni, nego i mnoge druge. Žao mi je što ljudi kažu da ova pravila nisu polučila uspjeha. Ono što e, nije dovelo do uspjeha su bile politike koje su se provodile prije krize. Politike koje su dovele do povećanja javnog deficita, e, duga u odnosu na BDP, koje su zapravo dovele do visokih rashoda i loših ekonomskih politika. Ako želimo pronaći krivca za trenutno visoku stopu nezaposlenosti i slabi gospodarski rast, smatram da su to najveći krivci. Što se sada može učiniti? E, ne možemo se sada e, govoriti samo o ovom okviru koji se provodi samo kratko vrijeme i koji po mojem mišljenju doveo do dobrih rezultata. Moramo imati na umu da povećanje od jednog postotnog boda kamatnih stopa dovodi do e, povećanja proračunskog deficita od 1%. Isto tako i ovo što su predložili kolege iz Velike Britanije također loše utječe na bilancu. E, pitanje je kako E, natjerati države članice da bolje provode preporuke za pojedine države članice, kako smanjiti strukturni deficit i e, kako posvetiti veću pozornost zemljama e, koje nisu u eurozoni. Hvala. Hvala sada kolega Santima. riječ na minutu i po. Hvala. Paket e, šest mjera i dviju mjera postoje kako bi se poštivale smjernice eurozone. i e, to omogućuje odmjeren pristup za ocjenu ekonomskih i financijskih rezultata. Međutim, ne postoji ujedinjeni funkcija toga u, Evropskom, e, u eurozoni. trebamo se zapitati je li ovaj okvir dovoljno solidan. Do sada su politički čimbenici ipak bili dominantni. E, to je zato što glavni akteri reagiraju na različite nacionalne interese koji nisu uvijek ne idu uvijek u istom smjeru. Pozitivistička superstruktura e, mjernih kriterija, pokazatelja i tako dalje E, koji, se, koji su tu uvedeni zapravo prikrivaju stvarnost. Radi se o tome da se rješavaju simptomi, a da se ne rješavaju stvarni uzroci problema u eurozoni. E, promjena načina funkcioniranja eurozone na način da e, sustav bude transparentniji mogao bi zapravo pomoći, međutim postavlja se pitanje jesu li ovi mehanizmi koji se primjenjuju e, u različitim e, gospodarstvima Europske unije nešto što e, odgovara interesima čitave eurozone ili nacionalnim interesima pojedinih država članica. Ne možemo dati nedvoznačan odgovor na ovo pitanje, međutim tu se vidi neki sustavni nedostaci u samom e, izradi ovih postojećih mehanizama do kojih je došlo diplomatskom trgovinom. Hvala. Kolega Kicus. Hvala. Hvala gospodine predsjedavajući. Smatram da postoji opasnost da se pobrkaju instrumenti sa suštinom. Možemo kritizirati paket dviju mjera, paket šest mjera, međutim E, mi e, zapravo ne vidimo stvarne probleme jer naš problem je ekonomska i financijska kriza. Da, e, imali smo neke uspjehe, Irska je izišla iz programa prilagodbe, isto tako i Portugal, Estonija i Latvija su mnogo toga postigle, mogu ući eurozonu. E, situacija na Sipru je dobra, koliko mi je poznato. Nažalost, e, moja zemlja Grčka još uvijek e, nije postigla ono što je htjela. Ja sam pet godina radio kao novinar i urednik i pratio sam probleme čak i prije eurozone, čak i prije ovih paketa mjera i mjera stabilnosti situacija je bila slična. Mi smo davali vrlo visoke mirovine, imali smo vrlo skupu socijalnu državu koju nije bilo moguće financirati iz privatnog sektora i želim nešto reći kolegama iz Velike Britanije, euroskepticima, e, onima koji su protiv eura i koji smatraju da je naše probleme u Grčkoj izazvao euro. Želim reći da smo mi u prošlosti imali tako izdašne e, e, mirovine koje su iznosile 100% ili 120% zadnje plaće. U Velikoj Britaniji e, mirovina je na razini od 35 do 40% od u odnosu na posljednju plaću. Dakle, postojeće probleme nije izazvao euro. Euro je omogućio bolje reprogramiranje našega duga, kao i u Iskoj to bi zapravo moglo dovesti do smanjenja troškova zaduživanja. A što se tiče mjera e, Marija Dragija, Europa postaje slabija i to pomaže izlazu zemlje protiv, eh, poput Grčke. Hvala. Hvala gospodine Krcos. Prihvaćate li plavi karton gospodina Valija? Gospodin Vali. Hvala. Imam jedno vrlo jednostavno pitanje. Ako vi smatrate da je euro održiva valuta u vašoj zemlji, onda vas pitam je li održiv također, održiva je kamata koju otplaćuje vaša zemlja koja je sada otprilike oko 9% u trenutku ovakve financijske krize dok e, Njemačka plaća 0 ili 1% ili čak negativnu kamatu. Dakle, možemo li onda očekivati jednu jedinstvenu kamatnu stopu? Hvala. Pa ja bih htio da moja zemlja plaća kamatu koja je jednaka onoj koju plaća Irska, koja na obveznice od 10 godina plaća 1,5%. Budući da je irsko gospodarstvo vrlo dinamično, pa to možda onda ne bi bilo prikladno. Uzmimo najusporediviju zemlju sa, sa Grčkom, a to je Portugal. Portugal sada plaća 2,9% kamate. I e, kamate su porasle zato jer tržišta nisu sigurno hoće li Grčka uspjeti ispoštovati preuzete obveze. Hvala kolega Kecos Prihvaćate li još jedno pitanje gospodina Lukea? Izvolite. Pa iznenađuje me da ste rekli da je euro pomogao Grčkoj da restrukturira dug. Nije li to možda bila dobra volja vjerojnika koji su omogućili restrukturiranje i reprogramiranje duga? Koji su se odrekli milijarda eura. Možda bi Grčka imala manje problema sa otpadom e, duga da ima pravu nacionalnu banku i vlastitu valutu. A, grčki dug e, sad je javni, više nije privatan i naša je politička i etička obveza otplatiti to je dug. U tijeku je rasprava o tome da se produlji otplata sa 35 na 50 godina, no zato su potrebni određeni preduvjeti, odnosno da imamo aktivni e, primarni višak u proračunu i strukturna ulaganja. I tu bi svi bili na dobitku, dakle i otplatit će se krediti i također će se ostvariti rast. Hvala kolega Kircos. Na e, minutu i pola ima riječ gospodin Soni. Hvala. Pa, kada slušamo ovu raspravu, pomišljam zapravo da kada bismo mi, zastupnici i predstavnici komisije, otišli u bar, i upitali tamošnje goste shvaćali što je to paket dviju mjera i paket šest mjera, mislim da bi nas odgovori iznenadili. Ova rasprava međutim je i omogućila razjašnjavanje određenih pitanja. Ova dva paketa mjera su odigrala važnu ulogu u upravljanju krizom u eurozoni i to je sigurno. I to me zapravo dovodi do jednog izravnog pitanja povjereniku. Što ste učinili kako bi se poboljšao socijalni dijalog? Zato jer ja želim izraziti određenu sumnju, odnosno odredbe paketa dviju mjera i paketa šest mjera zapravo javnost ne razumije. Oni nemaju taj famozni ownership nad tim projektima i kako, biste, kako želite omogućiti da dođe do pravog socijalnog dijaloga? Hvala. Riječ ima gospođa Hübner. Hvala. Potpredsjedniče Dobrovski, želim istaknuti tri pitanja. Smatram da je Prava priroda gospodarskog upravljanja takva da nas eh, navodi da gledamo i van okvira ovih paketa mjera, recimo ka eventualnoj bankovnoj uniji, ako to zapravo nije dio gospodarskog upravljanja. Međutim, znamo da ona može pridonijeti stabiliziranju sustava i također jačanju kapaciteta Europske i monetarne, eh, eh, ekonomske monetarne unije. Dakle, ako razmatramo reviziju takvog sustava, onda trebamo imati tu širu perspektivu. Drugi komentar se odnosi na pitanje koje su već spomenuli kolege, odnosno smatram da je okvir gospodarskog upravljanja donio brojna pravila, no njihov uspjeh ovisi i o pravim političkim odlukama. Sada naši državljani očekuju ishod ovakvog upravljanja i oni ne razlikuju političke odluke koje se donose na nacionalnoj razini i pravila na kojima se to temelji. I to dovodi do sumnja u cijeli sustav i kao i u demokratsku vjerodostojnost. Dakle, uz poštivanje e, pravila moramo imati također i bolje političke odluke koje su usmjerenije i trebamo oprezno e, procijeniti i također ispuniti ovaj jaz legitimiteta. E, treći e, komentar se odnosi na rast. Mislim da trebamo u okviru gospodarskog upravljanja imati i snažnu perspektivu rasta. Donesene su strukturne reforme, međutim ovaj okvir ne dopušta da potičemo te reforme. Trebamo imati drugčije aranžmane koji su predložene prije dvije godine i to je nedavno nestalo iz vidika zaključci iz e, prosinca čini se da su otvorili ponovno ovo pitanje i nadam se da ćemo uskoro imati katalizator strukturnih reformi i nadam se da će komisija krenuti tim putem i odigrati glavnu ulogu u cijelom procesu. Hvala vam. Hvala kolegice Hübner. Na e, minutu i pol ima riječ kolega Bajet. Hvala gospodine predsjedavajući i povjereniče. Ako želimo analizirati i revidirati ovako mjere koje ovako utječu na, snažno utječu na makroekonomska pitanja, onda se trebamo zapitati kojim instrumentima raspolažemo. Tehničku analizu komisije o javnom deficitu, ništa se ne govori o tome kako to utječe na ekonomski rast, nezaposlenost, socijalna prava i siromaštvo a za svakodnevni život većine građana ova revizija znači mjere štednje, napad na socijalne mjere, veće siromaštvo i dođenje u pitanje prava kao što su univerzalni pristup zdravstvenom sustavu. Europa, premda stavlja pod kontrolu svoj deficit, ne daje novu nadu. I tu bi nam trebao novi paket osam mjera, socijalnih mjera. Tu trebaju e, javne investicije koje su ciljane e, jer ih nema iz privatnog sektora. I isto tako e, treba uvesti poreze na dobit velikih poduzeća. Boriti se protiv socijalnog dumpinga. Mjere štednje nisu polučile rezultate to je sada jasno. Ekonomski neuspjeh može destabilizirati ovu strategiju. E, riječ je o mjerama štednje koje, su, koje, se išlo slijepo. E, no pitanje je što je sa socijalnom pravdom. Hvala kolega Baje. Kolega Baje, dopuštate li pitanje? Kolega Manu ima pitanje. Izvolite. Gospodin Beje, dragi kolege, slažem se u potpunosti s ovom izjavom. Ali što traži vaša i što čeka vaša stranka u Francuskoj i vaš predsjednik da se provedu ta famozna pravila? Dragi kolega, hvala na pitanju. Nažalost, čim uzmete riječ, to je uvijek da bi se kritizirali francuski socijalisti. Ja sam eh, Belgijski socijalisti. Ovdje sam e, da radim u interesu Europe, a ne na odgovaram na pitanja e, nacionalnog fronta. U redu. Riječ ima gospođa Komina, dvije minute. Hvala gospodine predsjedavajući, gospodine povjereniče. Smatram da je ova današnja rasprava jedna od najvažnijih e, koje vodimo kao europski zastupnici i upravo u svojstvu europskih zastupnika mi smo zapravo izabrani i to izravno kako bismo izmijenili situaciju. Ovdje nismo kako bismo protestirali bez prijedloga. Želimo ostvariti jasne ciljeve jer inače nećemo ispuniti mandat koji su nam dali građani. Sveti otac nam je 25. studenog e, prenio jednu jasnu poruku s kojom se slaže 99,9% zastupnika ovdje, a to je više Europe i također jednake Europa i održavanje na životu demokracije. I svi su se na riječima složili sa tom porukom e, i to su učinili u ime E, zastupnika svi klubovi sa samo nekoliko protivnih glasova. To znači objediniti gospodarski rad sa stabilnošću, no u trenutku krize e, rast mora imati prednost jer inače nećemo izaći iz krize. Moramo e, ostvariti rast jer sama stabilnost je omča oko vrata i u tu svrhu moramo se samo zaduživati radi ulaganja. I to kažem kao talijanka, ja razumijem baš. A Ja sam uvjerena e, da su ulaganja upravo dobar pokretač za rast i to bi dovelo do stvaranja radnih mjesta. Ja u potpunosti odobravam Junkerov projekt Fiskalne unije. U Italiji bi to riješilo doista brojne probleme s obzirom na visoku stopu oporezivanja koju imamo. Mnogi se žale zbog e, gospodarskog e, i e, pakta i pakta o stabilnosti, no nikad ne pometu pred svojim vratima. Dakle, uredimo kao prvo svoje dvorište, a onda se pobrinimo za Europu. Također, Govori se i o nezaposlenosti u Njemačkoj gdje postoji euro, o nezaposlenosti u Ujedinjenoj kraljevini gdje ne postoji euro, a tu su stope daleko manje nego naše također ESB-u i govornica je prekinuta. Hvala gospođo Komi. Riječ ima gospodin Mavrides na minutu i pol. Ja se obraćam i predstavniku Europske komisije i svojim kolegama. Počet ću sa jednom tvrdnjom. Postoji samo crno ili bijelo. Nema sivila ako želimo jedinstvenu Europu. Trebamo uskladiti životne standarde svih europljana s jedne na drugu stranu kontinenta. Dakle, dugovi jedne zemlje naravno da se ne mogu prebaciti na druge zemlje, no kada je riječ o gospodarskom planu, to nije igra s nultom sumom možemo imati također i e, povoljni sustav koji će nam omogućiti i, e, stabilnosti, također pridržavanje pravila, ali i pravila koja će biti različita za različite zemlje. I na kraju e, ne očekujem mnogo od onih koji žele unišiti Europsku uniju, no svejedno me razočaravaju oni koji na riječima podržavaju europski san, no iz toga izostavljaju europske građane ili europske građane koji se nalaze na jugu ili na sjeveru Europe. Na kraju zapravo imamo preporuke po zemljama za svaku pojedinu zemlju, ali nemamo konkretna rješenja, nemamo recepte za te zemlje. Imamo bankovnu uniju, ali nemamo jedan jedinstveni europski sustav osiguravanja štednje. Evo, ovdje ću se zaustaviti i nadam se da će svi pokazati i e, već, veću podršku europskom snu. Hvala riječima gospodin Fernandez na dvije minute. Hvala gospodine predsjedavajući, gospodine povjereniče, uvaženi kolege. koordinacija, sinkronizacija, najveća moguća transparentnost su od temeljnog značaja u gospodarskom upravljanju Europom, no također je bitna i prevencija. Bolje je spriječiti nego liječiti i to je jedna uobičajena poslovica i na portugalskom, a i u drugim zemljama i to vrijedi za trojku. Kada je riječ o ovim paketima mjera, oni su ojačali kredibilitet i povjerenje u institucije Europske unije. Na taj način možemo prepoznati probleme i ispraviti ih prije nego što postanu neuravnoteženosti koje nemaju rješenja. Također prevencija i popravne mjere promiču i odgovornost i solidarnost. Nagomilavanje dugova i deficita na neodrživ način je e, nešto što sada svi otplaćujemo, a naročito će to otplaćivati buduće generacije. Potrebna nam je fleksibilna interpretacija ovih e, paketa i šest mjera i dviju mjera, zato jer nam oni moraju omogućiti zaštitu gospodarskog rasta zapošljavanja i također naše konkurentnosti i to ne na uštrb e, kredibiliteta u ispunjavanju obveza. Osim toga, teritorijalna i socijalna kohezija koje su također važne, one moraju ići ruku pod ruku sa fleksibilnom inteligentnom interpretacijom six-packa i two-packa. Hvala. Riječ ima kolega Danti na minutu i pol. Hvala gospodine predsjedavajući, gospodine potpredsjedniče, uvaženi kolege. Očito je da europsko gospodarsko upravljanje treba e, preurediti u svijetlu događaja u proteklih nekoliko mjeseci, vodeći računa o tome da Europa proživljava tek nesiguran rast i također bilježi strukturnu nezaposlenost. Plan ulaganja koji je predložio gospodin Juncker je tek prvi, ali nužan korak e, u promjenu pravca koji će se morati ostvariti u sljedećih nekoliko mjeseci. Prioritet koji se pridaje rastu i razvoju kao izazu iz krize treba se odraziti u tehničkim instrumentima europskog gospodarskog upravljanja. To je važan poziv, možda posljednji vlak za Europu, za Europu koju smo naporno s mukom izgradili, koja zapravo zbog kratkovidnih politika prijeti da padne u ruke populizmu i nacionalizmu ili zapravo u zaborav. Kao što je istaknuto u zaključcima vijeća iz lipnja, jedan instrument e, fleksibilnosti ne može biti jedan ljubazni ustupak, nego mora biti strateški izbor za Europu, kao što to moraju biti i strukturne reforme koje države moraju ostvariti u određenim rokovima. No nije moguće zamisliti da se e, oporava oporavak temelji na Junkerovom planu, a da se usporedo ne omogući inteligentno trošenje sredstava u strane strane država. Mi ne tražimo jednu abstraktnu fleksibilnost, nego želimo inteligentno trošenje koje će omogućiti također i ostvarenje Junkorovog plana i također i stvaran oporava koji se temelji na djelovanju malih i srednjih poduzeća. Hvala kolega Danti. Na dvije minute e, kolegica Paurova. Gospodine predsjedatelju, dva zakonodavna paketa usvojena su u jednom okruženju bez presedana. Europska komisija revidirala je paket i rezultat revizije pokazuje da nova pravila e, koordinacije i pravila nadzora e, postižu pozitivne rezultate što se tiče smanjenja deficita. Iako neki mehanizmi, poput mehanizma sankcija, nisu još bili upotrebljeni, oni još uvijek doprinose kvalitetnoj poreznoj politici. Osobito je dakle važno da imamo jedan funkcionalan sustav, sustav koji doprinosi izbjegavanju grešaka koje smo činili u prošlosti. Sustav koji će doprinijeti tome da države članice provedu nužne reforme te da provode politiku koja će doprinositi konkurentnosti, stvaranju radnih mjesta i rastu. Poticaj što se tiče preporuka za pojedine države članice trebalo bi biti pojačane, novi okvir daje nam priliku za dostatnu fleksibilnost primjerice u nekim iznimnim okolnostima. I ukoliko se to promijeni, njegova vjerodostojnost dovest će se u pitanje. Slične standarde moramo eh, usvojiti u svim zemljama. Eh, i male zemlje moraju se pridržavati istih kriterija kao i velike. Pozivam dakle Europsku komisiju da zajamči da će se države članice pridržavati postojećih pravila. Zahvaljujem zastupnici Panovi, e, zastupnica Gil na minutu i pol. Hvala vam predsjedatelju, e, ponavljam poziv kolega da trebamo hitno revidirati pravila gospodarskog upravljanja u Europskoj uniji. Priopćenje komisije malen je korak, no moramo ići i dalje. Kao krajnji dokaz neuspjeha mjera štednje, gospodarsko upravljanje i njegov okvir zahtijeva dubokosežnu promjenu, a kao parlament mi imamo ključ za to postići. Imamo milijune nezaposlenih, gospodarsku stagnaciju, deflaciju, pretjerani dug, veliki deficit, demokratski deficit isto tako. I ova pravila koja postoje zapravo nanose štetu umjesto da situaciju popravljaju. Koliko god da je e, zajednička želja držati deficit ispod 3%, moramo imati na umu i troškove. Dakle, vjerujem da okvir gospodarskog upravljanja mora biti širi, mora uzeti u obzir socijalne elemente, i ključna pitanja su što države članice čine da bi se e, nosile sa nezaposlenošću, poreznom prevarom i nezaposlenošću mladih. Dakle, kako poboljšavaju mogućnosti. Ti svi kriteriji moraju dobiti jednaku težinu u analizama kao i razina javnog duga i deficita. Uzevši u obzir međusobnu povezanost svih gospodarstava, prepoznajem potrebu za učinkovitost učinkovitim upravljanjem našim gospodarstvima i pametne investicije također e, moraju se provoditi na fleksibilan način. A reforma paketa 2 i 6 mjera bit će važan test koji će pokazati da li Europska unija ozbiljno shvaća europske državljane. Također bit će prilika da stvorimo jedan projekt u koji državljani mogu vjerovati. Pozivam gospodin Dombrovski sam da se pobrine da komisija ne bude samo računovođa, govornica je prekinuta. Dvije minute su skoro istekle. Zastupnica Tomić na dvije minute ima riječ. Zahvaljujem. Dragi kolege i kolegice, slažem se sa stajalištem Europske komisije i svih onih koji kažu da u prošlih nekoliko godina e, gospodarsko upravljanje je došlo u slijepu ulicu. ova paketa mjera nam nuđaju put iz ove situacije. Osim toga, kako bismo imali, eh, ne znamo da li smo imali uspješne projekte, međutim, ipak možemo reći da eh, produbljena kontrola proračuna je neophodna u svim državama članicama. E, vlade se često ponašaju neracionalno mm, kako bi dobili e, glasove birača u svezi sa uravnoteženošću moramo naglasiti i kontrolu proračuna kao i socijalne aspekte. Komisija je rekla da je e, našla pet primjera nepravilnosti, ali nije poduzela mjera. E, tu nailazimo na još jedno pitanje. Jesu li obećanja vlada dovoljno? ili komisija previše vjeruje vladama? Da li ona provjerava sadržaj obećanih mjera? A kako se provode te mjere? Što se tiče moje zemlje, Slovenije, mogu reći na osnovi e, tabela u dodatku e, reći da je e, komisija previše vjerovala običanjima. Komisija bi morala E, posvetiti veću pažnju sadržajnoj analizi pojedinih mjera. A drugo, e, što je važno, u svim e, prekinuta je govornica. Kolega Ludvigsson ima minutu i pol. Noggrann je vår analys av sex och tvåpacken, hur den har fungerat. Så... Vrlo je važno da smo pažljivi u našoj analizi poduzetih mjera. Teško je E, provesti dobru analizu nakon takvog kratkog vremena e, a e, te su se mjere provodile samo u kriznim vremenima. Imamo dobre propise i moramo ih se držati. Nije dobro da mijenjamo propise u sadašnjem trenutku, međutim moramo gledati kako se ti propisi provode. Tu trebamo poboljšati situaciju Problem postoji u tome da e, te mjere nisu provođene inteligentno ni fleksibilno. One su označene previše ideološkim razmišljanjem. To vidimo i u gospodarskom razvoju. Sve mogućnosti koje pružaju nove mjere moraju biti iskorištene. Moguće je stvoriti planove koji e, funkcioniraju za saniranje e, deficita i dugova. Možemo stimulirati investicije. Dakle, ne šepaju mjere, već provedba. Kolega sam hvala. Sada imamo catch the eye postupak. E, imam dvostruko toliko javljanja za riječ koliko imamo vremena. Mojao sam skratiti e, popis. Kolega Bogović počinje. Hvala lijepa. E, gospodarska i fiskalna... Hvala e, Gospodarska i fiskalna unija je važna i za velike i male države. Euro je jedan od najvažnijih pokretačkih snaga za mala i srednja poduzeća, naročito u Sloveniji dobro je da provodimo propise koji moraju važiti i za male i velike e, države. U svjetlu promijenjene situacije e, veselim se novom paketu mjera e, gospodina Junkera. To će um, omogućiti učinkovite mjere stvaranje radnih mjesta pa ćemo postići i fiskalnu stabilnost. Uvjerena sam da kod ovih reformi Mm, i povećanih kontrola da će te provjere biti e, ostrije pa će i države provoditi reforme i to dugoročno. Te reforme su e, potrebne za države kako za Europsku uniju. Hvala gospodine Bogović, kolega Pirinski ima riječ. Poštovani gospodine Dombrovski, Čini se da ste vi zaboravili prvu rečenicu svog vlastitog izvješća. Ondje stoji da je svrha novih mehanizama osnažiti gospodarsko upravljanje kako bi se postigla stabilna kohezija, gospodarski rast i isto tako stabilna radna mjesta. Nadalje, ključni aspekt ove revizije je utvrditi koliko su nova pravila e, doprinjela održivom približavanju ekonomskog razvoja pojedinih država članica. U vašem kratkom uvodu, gdje niste spomenuli niti jednu činjenicu, niste dali niti ikakve podatke, niti statistike kojima biste dokazali da da li ćemo ove ciljeve ostvariti ili nećemo. Možete li nam dati odgovor na to konkretno pitanje danas i ovdje? Hvala kolega Pirinski. Riječ ima kolega Marijas. Gospodine predsjedniče, na temelju današnje rasprave jasno je da postoji znatan demokratski deficit i to u smislu gospodarskog upravljanja. I to je nesumnjivo tako. Moramo ostvariti demokratski legitimitet jer nije moguće nametnuti neku gospodarsku politiku državama članicama. Nije dakle moguće nacionalnim vladama, suverenim parlamentima nametnuti neku gospodarsku politiku. Uz komisiju gospodina Junkera vidimo da se događaju upravo takve stvari. Imamo memorandum, imamo program e, koji se jednostavno e, nas pokušava prisiliti da prihvatimo. Zanimljivo će biti vidjeti što će se dogoditi sa povjernikom Moskovićem. Naime, došlo je do kršenja odredbi ugovora, jer prema ugovorima e, povjerenik bi trebao biti neutralan, a e, mi ćemo e, odlučiti da vam pošaljemo onu poruku kakvu zaslužujete. Hvala lijepa kolega Marijas. Kolega Klezos ima riječ. Zahvaljujem predsjedniče. Često se kaže da su se tresla brda a rodio miš i mislim da je to nešto što se i trenutno događa jer uz sva postojeća nova pravila mislim da nećemo doći do pozitivne situacije za naše stanovnike u sa situacijom u kojoj se nalaze bankari. Mislim da nećemo privesti kraju glad samobojstva jer dug postaje sve veći, a ne manji. Zbog čega? Zbog toga što se žrtvuju ljudi i žrtvuje ih se zbog novca. Novac je ono čime se sve mjeri, a ne život čovjeka. ali upravo ti ljudi, njihov znoj stvara usluge i dobra kojima se trguje. Ukoliko višak koji radni ljudi stvaraju, e, da on nije iskorišten, da tržište rada nije iskorišteno na način na koji je, bili bismo u drugačijoj situaciji. Hvala gospodine Glesos. Slijedi kolegica Maletić. pozdravljam potpredsjednika dombrovskisa i čestitam na ovom izvješću. ja se slažem s većinom kolega koji su istaknuli da su pravila važna jer osiguravaju sustavan strateški i koordiniran pristup dobrom ekonomskom upravljanju a ono što je još bitno je da se ostavlja državama članicama prostor za samostalno pronalaženje najboljih rješenja za pametnu fiskalnu konsolidaciju strukturne reforme i investicije. nema copy paste rješenja ali zahvaljujući europskom semestru države članice mogu razmjenjivati iskustva i učiti iz primjera najbolje prakse uz provedbu reformi u svakoj od država članica izuzetno je važan ustrajan rad na reformama na razini europske unije a to je jačanje jedinstvenog tržišta kroz uspostavu bankovne unije jedinstvenog digitalnog tržišta nove kohezijske politike. te reforme su nam bitne da bi stvarali europu konkurentnu kreativnu inovativnu i europu rastućeg gospodarstva. hvala. Hvala kolegice Maletić. Kolegica Rosijera ima riječ. Hvala predsjedniče. E, imam u teškoćama, a uvijek je lako optužavati e, povjerenike. E, kad se radi lakoća rješavanja sigurno nije opcija. E, to će nas sve dovesti bez obzira na, na nacionalnost u teškoće. E, e, mi moramo mjere adaptirati situaciji. Moramo poticati gospodarski rast. Moramo znati da projekti suradnje moraju i sve to mora biti na, u korist građana. I, a to sada očekujemo od komisije. Hvala predsjedatelju. Hvala. Hvala kolegice Rosjer. Zaključili smo Catch the Eye e, i sada imamo nastup povjerenika Dombrovski skrb. Zahvaljujem predsjedatelju, poštovani kolege. Prije svega, zahvalio bih svima na zanimljivoj jutrošnjoj raspravi i kao što sam na početku rekao, Europska komisija reviziju i osnaživanje gospodarskog upravljanja doživljava kao jedan dijalog između svih dionika, a Europski parlament je ključni partner u tom smislu pomno sam primio na znanje sve komentare, sve opaske kojima pokušavamo vidjeti koje su prednosti i koja su područja gdje možemo poboljšati naš paket. Isto tako radujem se e, radu gospođe Beres, izvjestitelja u Sijeni, na pripremi izvješća na vlastitu inicijativu. Spomenuta je nekolicina stvari e, koje su donekle van obuhvata e, revizije paketa dvije mjere i šest mjera, no e, kratko bih se osvrnuo na to zbog toga što je došlo do cijelog niza pitanja što se tiče najbolje upotrebe fleksibilnosti i paketa za rast. Kao što znate, Europska komisija priprema detaljnije smjernice ili dokument o najboljoj upotrebi e, fleksibilnosti unutar trenutnog e, pakta o stabilnosti i o rastu kako bi razmotrila e, sva pitanja koja ste spomenuli i taj dokument ćemo vam predstaviti početkom sljedeće godine. A u njemu ćemo razmotriti niz pitanja koja ste spomenuli, a isto tako i ona koja se tiču gospodarskog ciklusa, koja se tiču investicija koja se tiču strukturnih reformi, no ponavljam i valja to stalno naglašavati da na ovom dokumentu radimo unutar okvira postojećeg eh, pakta za stabilnost i rast. Što se tiče pitanja eh, našeg odnosa prema eh, investicijama i Europskog fonda za strateške investicije, to je nešto što je komisija već predstavila tijekom svog plana za investicije i mi ćemo se povoljno odnositi prema ovakvim investicijama imajući na umu da dogodice, bilo kakvi drugi rashodi e, uzimaju obzir za borbu protiv našeg duga i deficita, da se na ovaj način neće pokretati nijakve konkretne specifične procedure unutar pakta za stabilnost i rast ukoliko države članice prekorače e, prag e, koji je veći od njihovog doprinosa u fond. Dakle, pokušat ćemo imati jednom povoljan stav prema takvim postojećim investicijama. No, ostvarivanje našeg programa je daleko od kraja i radim se daljnje suradnji sa vama i sa svim drugim dionicima kroz jednu intenzivnu raspravu u nadolazećim mjesecima. Hvala na pažnji. Hvala lijepo povjereniče Dombrovskih. Time je e, rasprava zaključena. Prekidamo sjednicu do 12 sati.